Grazie, buongiorno. Dobro jutro, dame i gospodo. I dobrodošli. Gospodine Ryder, izvjestitelji. Ovo zasjedanje našeg parlamentarnog forma imat će fokus na tome da Europa postane globalni predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. To je tema koja je na početku mandata ovog parlamenta istaknuta kao područje za europske institucije gdje treba pokrenuti stvarne inicijative da se promijeni naš model razvoja. ovo nije samo nešto što je aktualna tema, nego po globalnom konsenzusu ovo je tema od ključne važnosti za spas našeg planeta. Moramo iskoristiti bitku protiv klimatskih promjena kako bismo zemlje članice i Europsku uniju doveli u položaju u kojem će moći bolje izaći na kraj sa novim izazovima i zaštititi europski socijalni model. Europski parlamentarni tjedan sada već slavi devetu godišnjicu i vrlo je uspješan po broju sudionika te je nešto što je zapravo ključan dio kalendara europskog semestra. Upravo zato zahvaljujem Hrvatskom predsjedništvu na njihovoj inicijativi, napornom radu i učinkovitosti u organizaciji cijele, cijelog događanja nacionalni zastupnici, zastupnici Europskog parlamenta u ovom tjednu daju svoj doprinos eh, oblikovanju ekonomskih politika te eh, europskom uobličavanju tih politika. Naše će odluke naravno utjecati na naše partnere, a istovremeno želimo i Europsku komisiju E, europska komisija ukazati na one zabrinutosti koje su izrazili europski građani. Mnogo je napretka postignuto u, ovim, ovih devet godina. E, europska komisija češće u kontaktu s nacionalnim parlamentom i europskim parlamentima i osigurava također da sudjeluje u Europskom parlamentarnom tjednu i da djeluje po onome što čuje. Povjereniče Gentiloni. Kao što ste obećali, komisija će se posvetiti pojednostavljenju postojećeg modela ekonomskog upravljanja, posebice što se tiče proračunskih propisa koji su dio pakta o stabilnosti i rastu a koji, što je jedno posebno kompleksno pitanje. Razmjene mišljenja koje se po tom pitanju vode već daju rezultate. U procesu europskog semestra drago nam je što e, vidimo da su ciljevi održivog razvoja uključeni u europski semestar. Komisija je poslušala građane Europe koji su izrazili posebnu zabrinutost oko pitanja koji se odnose na socijalna pitanja i okoliš. A to ne bi bilo niti e, u prvom redu moguće bez poruka koje smo mi prosljeđivali u ime europskih građana posebice, posebice tijekom Europskog parlamentarnog tjedna. I danas smo ponovno ovdje u Europskom parlamentu na devetoj godišnji. Dakle, suradnja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta je ključna i od ključne i vitalne važnosti po našem mišljenju. E, međusobnim slušanjem e, i zajedničkim radom možemo postići kompromise koji će biti u interesu svih. Kad govorimo o europskim institucijama, ne govorimo samo o institucijama koje imaju svoje sjedište ovdje u Briselu, nego svi sada trebamo podnijeti svoj dio odgovornosti u europskom institucionalnom okviru i nacionalni parlamenti ključan su dio toga. Ono što me danas e, zabrinjava je e, mogućnost e, ukidanja europskog gospodarskog područja i da će se zemlje ponovno početi zatvarati nacionalne okvire da ćemo izgubiti e, našu zajedničku europsku povijest e, i da ćemo izgubiti ono što smo postigli e, odvajanjem jednog dijela suverenosti da bismo postigli zajedničke ciljeve koji su potrebni svima. Takav raspad ekonomskog područja može se nazriti u jednom dijelu javnog mišljenja, a, e, proizlazi iz neravnopravnosti e, onih koji ne uspijevaju izvući prednosti globalizacije onih mnogih koji smatraju e, da nisu uključeni u taj globalni proces. I upravo zato neki smatraju da je e, e, da su socijalna pitanja e, ono što će razoriti konsenzus. Upravo e, razlike između istoka e, i zapada su ono što treba ublažiti. Između istoka i zapada postoji previše rasvala, čak i u Europi između sjevera i juga, između e, središta Europe i najudaljenijih regija europski projekt na kojemu svi radimo, znači i europske institucije i nacionalne institucije, cijela ideja e, europskog projekta je da se smanje te razlike i udaljenosti. I bilo bi lijepo kada bi jednog dana problemi sjevera u oku javnosti e, bili e, nešto što se odnosi na cijelu Europu, a isto vrijedi onda i za probleme s kojima se suočava jug. Često je e, jug poprište brojnih problema koje E, se možda pocijenjuju na sjeveru ili na zapadu. Nedavno sam bio u Finskoj, velikoj, e, važnoj i lijepoj zemlji u kojoj živi 6 milijuna stanovnika. Imaju 1340 km granice s Rusijom i naravno Eh, vojni napori koji ulažu eh, u to eh, naravno da idu i na korist građana na jugu Europi, iako ljudi možda toga nisu svjesni no isto se odnosi i na pitanja koja se odnose južnog dijela svijeta i koje, koje južnih zemalja koje brane naše granice. Znači važno je zajednički podijeliti teret migracije. Ono što je potrebno, potrebno je više e, spremnosti e, i obveza na europskoj razini da smanjimo te udaljenosti, na udaljenosti između Brisela i nacionalnih parlamenta. Nema e, smisla e, govoriti da ćemo mi u ovom parlamentu biti predvodnici u borbi protiv klimatskih promjena. Nema nikakve svrhe govoriti to ako agende dotičnih zemalja članica nisu u skladu sa europskom agendom. Onda jednostavno nećemo u tome uspjeti. Ono što moramo učiniti je sagledati ta sva pitanja zajedno i još jednom, kažem, umanjiti udaljenosti jer danas je pred nama golema odgovornost. I svjesni smo toga. Svjesni smo toga koliko je napetosti i koliko je zabrinutosti oko načina na koji će Europa odlučiti suočiti se sa izazovima koji su pred njom. Stoga ono što nam je danas potrebno je da svi osjete da su ključni dionici u demokratskom procesu upravljanja Europskom unijom. Puno je e, pitanja koje trebamo pokušati razriješiti, a jedno posebice – Sutra u vijeću, kao što znadete, vijeću Europske unije, raspravljat će se o višegodišnjem financijskom okviru za sljedećih sedam godina, znači kamo će ići novac i što ćemo postati što želimo financirati, a što će e, morati biti srezano. I vjerujem da bi eh, u ovoj raspravi nacionalni parlamenti trebali biti predvodnici. Nacionalni parlamenti imaju eh, svoje gledište, naravno, ali također i eh, Europski parlament smatraju da je ključno financirati ključne zajedničke politike Europske unije. Uh, poljoprivrednu politiku, kohezijsku politiku naravno. Ako ne osiguramo odgovarajuće financiranje za koheziju, kako se uopće možemo nadati da ćemo umanjiti uh, razliku i udaljenost između raznih regija Europske unije, između bogatijih regija i onih u lošijem položaju a istovremeno potrebni su nam znatni resursi. A kako bi e, u izazovu zelenog plana bili obuhvaćeni svi i nitko ne bi bio ostavljen za nama. Fond za e, fer, poštenu tranziciju je ključan cilj kako tvrtke ne bi morale zatvoriti poslovanje, nego se promijeniti. Na taj način da ne mora nikoga se otpustiti, nitko ne izgubi radno mjesto. Zelenim planom želimo stvoriti radna mjesta, a ne izgubiti ih. I bitka pred nama i rasprava sa zemljama članicama svakako će uključiti sve od nas ovdje. Ne želimo e, ovdje virtualne transfere u e, kasu Europske unije, nego želimo naći način da povećamo kapacitete i sposobnosti zemalja članica. Znači, svi transferi trebaju se vidjeti ne kao neka kazna, nego kao prilika. To je ključni izazov. E, posljednjih smo nekoliko dana e, puno razgovarali sa vijećem o ideji koja će biti u samom e, srcu rasprave šefova država i vlada sutra. Naime, mi vjerujemo da ako želimo smanjiti te udaljenosti i jazove i staviti Europsku uniju u poziciju da može razvijati svoju vodeću ulogu, onda trebamo ponovno pogledati i razmotriti te brojke jer jednostavno u proračunu je potrebno više financijskih sredstava, više resursa. I također zajedno s vama želimo govoriti u ime naših građana jer kompatibilnost proračuna je nešto što često naši građani ne razumiju najbolje. Dakle, trebamo ih e, uvjeriti i reći im da e, Europska unija i zemlje članice sastavljaju politike koje će osigurati da ljudi ne izgube radna mjesta, koje će omogućiti izglađivanje neravnoteža i omogućiti Europskoj uniji da izađe na kraj sa izazovima globaliziranog svijeta. Pred nama je stoga golema odgovornost, dame i gospodo, i mislim da ju trebamo podnijeti zajedno i upravo zato ovaj sastanak i sve ideje koje proizlaze iz njega imaju toliku važnost. Sada se naravno usredotočujemo na pitanje klimatskih promjena, u krizu koju svi mogu vidjeti ne samo na institucionalnoj razini, nego na razini svakog pojedinog građana. Mi u parlamentu igramo vodeću ulogu u tome i Parlament kao predvodnica u tom postupku je prva institucija koja je pozvala na ugljičnu neutralnost Europske unije do 2050. I po prvi puta sada će i odgovarajuće zakonodavstvo biti e, za to e, izneseno u sljedećim danima za ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma i naših preuzetih međunarodnih obveza. Parlament e, poziva na klimatske ciljene za 2030. i njihovo jačanje te e, smanjenje e, za 55% emisije ugljičnih plinova do 2050. No, naravno e, na tom putu ne smijemo nikoga ostaviti za sobom. To je ključni izazov. Ključni izazov je da nitko ne ostane iza nas. Kada govorimo o tvrtkama i o zemljama, da nijedan radnik ne mora izgubiti radno mjesto. No to je ambicija koja se može postići samo uz potporu građana za promjene koje su potrebne u našem društvu i u našim gospodarstvima. Dakle, moramo pogledati koje su ekonomske posljedice socijalnog i ekonomskog učinka e, cijelog e, ovog e, skupa pitanja. Sada je e, prijedlog e, a e, zelenog plana izašao, parlament će taj prijedlog e, ocijeniti i a ono što mi očekujemo je da će e, u sklopu toga izaći 50 legislativnih prijedloga koji će e, uobličiti ovaj zakonodavni e, napor na papiru. Dakle, u tom su nam potrebne zemlje članice kako bismo uskladili naše agende i osigurali da su kompatibilne. I mislim da promjene koje Europa želi provesti kako bi se suočila i izašla na kraj s ovim e, izazovom a e, uzevši u obzir e, socijalnu dimenziju jest da socijalna i ekonomska dimenzija se mogu razriješiti samo ako u srcu našeg političkog djelovanja bude borba protiv nejednakosti. Klimatski izazovi i borba protiv nejednakosti su ključne referentne točke koje, e, koje ćemo uvijek imati u vidu dok pokušavamo ispuniti ovaj izazov. Uvjeren sam e, da naši izvjestitelji i govornici i gosti danas će iznijeti niz ključnih točaka koje će nam pomoći da bolje sagledamo situaciju, da ćemo moći nakon toga provesti bolju raspravu u svojim e, e, zemljama, u svojim e, izbornim okruzima kako bismo mogli Znači put iz ove depresivne okolišne situacije u kojoj smo se našli. Zahvaljujem unaprijed na svim vašim naporima i očekujemo eh, unaprijed eh, rezultate našeg zajedničkog rada i veselimo im se. Te također nadam se E, da će komisija također račati, raditi s nama na jačanju Europske unije, ali i na jačanju sposobnosti svih naših e, zemalja članica i pomoći im da se suoče sa izazovom. Hvala. Poštovani predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine Sassoli, poštovani zastupnici nacionalnih parlamenata i europskog parlamenta poštovani uvodničari gospođo navarro gospodine carney gospodine Ryder, poštovani zamjeniče glavnog tajnika europskog parlamenta gospodine winkler poštovani članovi odbora regija i ekonomskog socijalnog odbora sve vas još jednom srdačno pozdravljam u ime hrvatskog sabora i naravno u svoje osobno drago mi je da je u svjetlu trenutačne rasprave o europskom zelenom planu tema današnjeg plenarnog dijela borba protiv klimatskih promjena i posljedice na gospodarske proračunske i socijalne politike europske unije. svi smo složni u tome da su klimatske promjene jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavamo i da upravo na našoj generaciji leži posebna odgovornost. europska unija s ten globalnih emisija ugljičnog dioksida danas ima odgovornost da postaje svjetski predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena kroz energetsku tranziciju na obnovljive izvore energije i postizanje klimatske neutralnosti do. two thousand and fifty godine što je spomenuo i predsjednik sassoli. vjerujem da nam je svima jasno da s europskim zelenim planom zajednički krećemo u ciklus novi ciklus velikih promjena. ovaj plan moramo prije svega gledati kao plan transformacije europskog gospodarstva ekološka tranzicija sadrži brojne potencijale za gospodarski rast nove poslovne modele i tržišta veće zapošljavanje tehnološki razvoj i inovacije usmjerene prema budućnosti. međutim moramo razumjeti države članice koje nemaju iste polazišne točke u prelasku na ugljikovo gospodarstvo i tu će biti važna pravedna i socijalno uravnotežena tranzicija koju je također spomenuo predsjednik sassoli kako bi se svima omogućili jednaki uvjeti. zato i to svi moramo biti svjesni će biti potrebna velika javna i privatna ulaganja i o tome moramo voditi računa u našim trenutačnim pregovorima o novom višegodišnjem okviru koji predviđa kao nešto što držim vrlo važnim a to je mehanizam za pravednu tranziciju koji bi morao mobilizirati oko 100 milijardi eura namijenjenih građanima i regijama koje će najviše koštati prelazak na niskougljikovu energiju. Ovaj proces predstavlja sustavnu promjenu koja podrazumijeva mijenjanje novih načina razmišljanja, ali i načina našeg dosadašnjeg života. i stoga to neće biti lagana zadaća i zahtijevat će veliki angažman svih. poštovane kolegice i kolege hrvatska kao zemlja velikih prirodnih bogatstava prepoznaje važnost ovog ambicioznog plana. njegovi ciljevi već su velikim dijelom obuhvaćeni strategijom energetskog razvoja hrvatske do. two thousand and godine sa pogledom na. two thousand and i integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom do. two thousand and thirty godine mi smo stavili naglasak na sigurnost opskrbe energijom ali i na nae vrsto opredjeljenje za odriv energetski razvoj smanjenje potronje i emisije stakleničkih plinova. Trenutačno smo iznad prosjeka europske unije po pitanju udjela obnovljivih izvora energije kao i emisija ugljičnog dioksida po stanovniku. Hrvatska trenutačno 28% svojih energetskih potreba zadovoljava iz obnovljivih izvora energije. Time smo za čak 40% premašili svoj cilj od 20% udjela energije iz obnovljivih izvora do 2020. po čemu smo na prvom mjestu u Europskoj uniji. U našim planovima uzeli smo u obzir i gospodarsko-društvene aspekte uključujući i ono što nas najviše brine što brine najviše naše građane a to su troškovi koji će sigurno biti povećani kod tog oblika energije. u tom smislu biti će razrađen posebni program s mjerama za energetski siromašna kućanstva kako bi im se trajno smanjili troškovi i poboljšali životni uvjeti. najljepše vam zahvaljujem na pozornosti. a sada dozvolite mi da pozdravim našeg prvog uvodničara gospodina Marka karnea posebnog izaslanika ujedinjenih naroda za klimatsku politiku i financije. gospodine carney molim vas da nam se obratite. Uh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam što ste me počastili pozivom. Ja ću se usredotočiti u načelu na to kako privatni sektor može e, predvoditi i potaknuti e, akcije koje dolaze iz e, javnog sektora. Ali dopustite mi da kažem prvo da uzevši u obzir sve veću klimatsku krizu i sve veće očekivanja naših građana, ova godina mora biti godina djelovanja po pitanju klime. A COP26 kojim su predsjedaju Ujedina kraljevina i Italija, to mora biti kritična prilika da e, emisije stavimo na jednu putanju, da postignemo gospodarstvo sa nultom stopom emisija, što je u skladu sa pariškom sporazumom. Kao što ovaj dom zna, postići nultu stopu emisija znači da će cijelo gospodarstvo morati proći jednu tranziciju i to će stvoriti najveće komercijalne prilike u našem dobu. Cilj za financijski dio Kopa 26 je vrlo jednostavan, a to je da se pobrinemo da svaka financijska odluka uzima u obzir i klimatske promjene. Znači financijske odluke vlada, ali i međunarodnih financijskih institucija, multilateralnih e, banaka za razvoj, a posebice e, kada se radi u privatnom sektoru. Naša strategija za COP26 počinje sa jednom jednostavnom mišlju. E, dakle, uzevši u obzir da je to načelo net zero nešto što je vrlo važno to je imperativ i e, vidimo da su mnogobrojne jurisdikcije sada se pridružile toj inicijativi. To je jednostavno e, nešto što je potrebno po pitanju klimatske fizike, po pitanju jednostavno općenito zakonitosti koje vrijede na zemlji. Stoga bi svako poduzeće, svaka banka, svako osiguravajuća kuća, svaki mirovinski fond, svaki ulagač trebao objaviti svoj plan e, kako misli postići tu tranziciju na nultu stopu emisija. Trebamo vidjeti gdje imamo najveće rizike, gdje imamo najveće prilike i tu trebamo napredovati po pitanju objavljivanja podataka, rizika i povrata na ulaganje. A kod svake od tih stvari će doprinos Europske unije i doprinos ovog parlamenta biti od odlučujuće važnosti. Dopustim mi da podsjetim prvo na jednu staru poslovicu, a to je da možemo upravljati samo onime što možemo mjeriti. A u Parizu, nešto manje od pričati e, godine, na poziv e, čelnika G20 je e, odbor za financijsku stabilnost uspostavio nešto što se zove TCFD, radnu skupinu za, za objavljivanje financijskih informacija o E, klimi, a 18 e, mjeseci kasnije u Hamburgu je e, ta radna skupina TCFC objavila svoje preporuke za objavljivanje informacija o financijskim rizicima koji su povezani sa klimatskim promjenama. Danas imamo banke, osiguravajuće kuće i druge organizacije sa bilancama od 135 biljuna američkih dolara ukupno. 135 biljuna koji traže da tvrtke objavljuju svoje financijske informacije u sklopu, sa, u sklopu TCFD-a i to je nešto što bi trebalo postati obavezno. A ciljevi na globalnom tržištu su naravno da te obveze e, za poduzeća budu što šira moguća, što se obuhvatnija moguća. E, ja bih e, opet htio ovom prilikom pohvaliti vodstvo Europske unije. Naime, komisija je prošle godine usvojila smjernice za e, objavljivanje e, informacija povezanih sa klimom, a prošlog mjeseca je potpredsjednik Dombrovskis najavio da će se uvesti e, obveze o izvješćivanju, pojačane obveze za poduzeće i da će to biti kamen temeljac strategije Europske unije o održivom financiranju te da će se revidirati isto tako i direktiva o nefinanskom e, izvješćivanju. I molim vas da tu uzmite u obzir upravo i rad TCFD-a. E, to je nešto što je najsveobuhvatnije e, kada, kada se radi o standardima o objavljivanju, tu se govori o upravljanju rizika, imamo posebne ciljeve, posebne metrike i to najbolje održava i ono što smatra privatni sektor. To najbolje okuplja sva mišljenja onih poduzeća koji moraju objavljivati svoje informacije kako bi dobili e, pristup financiranju. To je nešto što e, gotovo svaka sistematski važna banka podržava, pa i gotovo svaka u Europskoj uniji. E, devet od glavnih upravitelja imovinom, sve agencije za kreditni rating podržavaju to, a nedavno smo imali i najavu da će svi koji su potpisali u jednom načela za odgovorno ulaganje, njih 2285, morati prihvatiti standarde e, iz TCFD-a ili će ih se izbaciti iz te skupine. Vrlo je važno da imamo jedinstven standard, da imamo vrlo učinkovito objavljivanje informacija. Što se tiče rizika, ako želimo postići održivi financijski sustav, onda moramo bolje upravljati e, rizikom e, kada se radi o klimatskim promjenama. To znači da to nije nešto samo što se tiče današnjih e, ugljičnih otisaka poduzeća, niti onog strateškog dijela, znači planova poduzeća kako da smanje svoje emisije. E, upravljanje rizikom znači isto tako da moramo vidjeti kako koliko su tvrtke otpone na tu tranziciju. Ove godine je e, Bank of England postala e, prvi regulator koji će provesti testove izdrživosti svojih banaka i osiguravajućih kuća prema tome koliko su otporni na različite klimatske scenarije. E, imamo različite scenarije, imamo i e, jedan scenarij gdje bi mogli e, postići u jednom kasnom trenutku neke dobre rezultate. Imamo naravno i scenarij da nastavimo sa poslovanjem kao i do što bi bilo katastrofalno i ti testovi izdržljivosti provešće se nad najvažnijim međunarodnim financijskim centrima i tu ćemo vidjeti koje banke još nisu spremne na te promjene. Bank of England će raditi, to radit će sa 50 drugih e, središnjih banaka i nadzornika diljem svijeta kako bi e, tehnologija koja će se koristiti u tim testovima biti, e, mogla staviti na raspolaganje svima, to će se objaviti na proljeće i mi pozdravljamo tu e, SRB, Europsku investicijsku banku i šest drugih e, banaka sa područja Europske unije koji su se odlučili na pokretanje vlastitih testova izdržljivosti. Želim reći da se s tim e, testovima ne procjenjuje samo koliko dobro banke upravljaju rizikom, već isto tako povećati i konkurentnost naših banaka, a i maksimizirat će se onda utjecaj i općenito širih klimatskih politika. Moje treće pitanje tiče se povratan ulaganje. Kao što sam već prije rekao, e, prijelazak na nutu stop emisija je e, ogromna e, ekonomska prilika i to će se odraziti na svaki sektor u našem, našem gospodarstvu. Što znači da ne možemo samo podržavati zelene tehnologije, iako je naravno i to pohvalno, već bi trebalo nagrađivati tvrtke koje su napravile taj prijelaz na nultu stopu emisija. Građani sve više traže klimatsko djelovanje, a vlasnici kapitala, dakle osiguravajuće kuće, banke i drugi moraju sada reći ulaže li se novac njihovih klijenata, dakle građana, u skladu sa vrijednostima tih građana. Imamo takozvanu e, metriku ESG-a e, koja je vrlo hvale vrijedna, ali tu se prije svega naglasak stavlja na e, socijalna pitanja i na pitanje upravljanja. Tu se ne govori još toliko mnogo o klimatskim promjenama. Ugljični otisci nisu nešto što je prikladno za budućnost i stoga mislim da bi EU trebala raditi na taksonomiji. To bi bio važan korak. Ali isto tako moram reći da ne bismo trebali stavljati na crne liste čitave dijelove industrije ili da bismo trebali financirati samo e, doista isključivo zelene aktivnosti. Treba nam 50 nijansi zelene e, kako bismo mogli podržati e, i potaknuti sve, sva poduzeća da prijeđu na nultu stopu emisija. Da, barem je to lako zapamtiti. Postoji nekoliko načina kako možemo vlasnicima kapitala pomoći da se pripreme na tu tranziciju, a najjednostavniji način je da vidimo koliki je postotak njihove imovine u skladu sa e, TCFD-om ili sa sličnim standardima o objavljivanju informacija. E, to bi bilo najjednostavnije. Daljnji korak bi bilo da procijenimo koji postotak e, kapitala je u skladu sa Pariškim sporazumom, dakle u drugim riječima u skladu sa postizanjem nulte stope emisija. Dakle, ako vaša banka posuđuje nekoj tvrci novac, koliko, u koliko mjeri je ta tvrtka u skladu sa pariškim sporazuma. Zatim, e, isto tako bismo trebali imati i cilj za nultu stopu emisija. E, idealno bi bilo da je to iz e, kategorije Scope 3. Zatim, isto tako da vidimo koliko je njihovo sveobuhvatno objavljivanje informacija u tim tvrtkama u skladu doista sa TCFD-om. Moramo također napraviti procjenu portfelja na temelju toga koliki je njegov potencijal eh, za doprinošenje za globalnom zagrijavanju. Već imamo neke tvrtke poput Axe ili Alenca koje eh, na dobrovan način objavljuju te informacije i koje sudjeluju i u TCFD-u. Za COP26 mislimo još i povećati uspjeh te inicijative, mislimo izgraditi e, jednu široku koaliciju vlasnika kapitala i upravitelja kapitalom e, koji će tražiti od e, svojih pojedinačnih tvrtaka da budu u skladu sa strategijom nultih stopa emisije. Ako mogu sada zaključiti, nemojte se zavaravati. Europska unija polučuje dobre rezultate. Imamo kombinaciju e, sve veće klimatske krize, sve većeg pritiska e, iz javnosti, imamo i tu logiku unutih stopa emisija i to je nešto što e, dovodi do velikih promjena u globalnim financijskim sustavima. E, neko je nedavno rekao da su održive financije novi internet, da je to jedna strukturna promjena koja se održava na svaku tvrtku i na svaku vrstu imovine, što znači da moramo iskoristiti ovaj trenutak. E, ovaj sustav se sad upravo izgrađuje, ali mi moramo napraviti više kako bismo uspjeli doista iskoristiti cijeli potencijal toga e, privatni dobrovoljni napori su dobrodošli, ali potrebno je time koordinirati od strane parlamenta i vlada i tu postoji ta jasna uloga javnog sektora da koordinira te napore i da e, te rezultate još potakne. Zatim e, isto tako održavo financiranje je sada nešto što svi prihvaćuju, ali kolektivno gledano još uvijek smo u zaostatku. E, za sva kapitalna tržišta se kaže da će njihov potencijal e, za globalno zatopljenje biti dalje vrlo visoko i da će i dalje e, doprinijeti e, porastu temperature u iznosu od više od 3,7 stupnja naspram preindustrijskih razina emisija. Ja, javnost ima velika očekivanja, a morat ćemo izraditi je sustave koji neće dovesti do e, vrlo pojednostavljenih rješenja, što neće onda omogućiti glatku tranziciju. Vlade će morati e, voditi ovaj proces diljem svijeta. Možete koristiti isto tako i e, predsjedništvo Kopa 26 eh, kojem predsjedaju dakle Italija i Ujedinjena Kraljevina kako bismo eh, doista minimizirali rizike i iskoristili ove prilike koji se tiču klimatskih promjena. Hvala vam lijepa. Um, Dobro jutro svima. Ja mislim da ću biti s vama do ostatka ovog, ove sjednice. Nadam se da će rasprava biti e, živahna. Vrlo su me, e, vrlo me je zanimalo tih 40 e, nijansi zelene koje je spomenuo naš prethodni uvodni govornik. Sada ću riječ dati Gaju Ryderu, e, glavnom direktoru iz Međunarodnog ureda za rad. Imate 10 minuta, izvolite. Hvala vam. Za početak želim zahvaliti parlamentu i hrvatskom predsjedništvu što su mi pružili priliku da vam se danas obratim. Doista mi je čast. E, Međunarodna organizacija rada nadahnuta je našom suradnjom sa Europskom unijom koja je bila uspješna samo zato što se temeljala na zajedničkim vrijednostima, kao što su socijalna pravda, solidarnost, pravednost, temeljala se i na zajedničkim metodama, socijalnom partnerstvu i dijalogu i na zajedničkoj spremnosti da se uhvatimo u koštac sa novim izazovima i iskoristimo nove prilike. Mi smo nedavno obilježili 100 godišnjicu e, rada i posvetili smo je upravo budućnosti rada. A u isto vrijeme Europska komisija, parlament i komisija započeli su su jedan novi ambiciozni program. I sada je vrijeme da obnovimo našu suradnju kako bismo izgradili novu i bolju budućnost za Europu i svijet. Prošlog listopada Europsko vijeće pozdravilo je deklaraciju o budućnosti rada, Međunarodne organizacije rada i e, također sa zadovoljstvom e, primijetilo da u srži naše deklaracije jest upravo čovjek. Deklaracija je također iskoristila zeleni plan e, i to je jedna referentna točka jer pruža strategiju rasta. Želim sada pozdraviti predanost e, klimatskoj neutralnosti u Europi do 2050. Neki i dalje niječu da su klimatske promjene rezultat ljudskog djelovanja, ali ne smijemo zaboraviti da zapravo većina te ljudske aktivnosti je povezana sa radom i to je dakle naša zajednička odgovornost. Činjenica je da već zaostajemo, već kasnimo Glavni tajnik e, Ujedinjenih naroda nas je podsjetio da klimatske e, promjene napreduju puno brže nego što smo očekivali i e, konferencija COP25 u Madridu je potvrdila dakle, da kasnimo u našem djelovanju. Između 2000. i 2015. otprilike je izgubljeno 23 milijuna radnih godina zbog opasnosti za okoliš koje su prouzrećene ljudskim djelovanjem. A što se tiče budućnosti, e, naša organizacija, dakle ILO, smatra da ako nastavimo po starom, do 2030. mogli bismo izgubiti 2% ukupnih globalnih radnih sati, jer će jednostavno postati prevruće da bi se normalno e, obavljao posao. A to je ekvivalentno 72 milijuna e, radnih mjesta s punim zaposlenjem. Naš planet nalazi se na jednoj prekretnici, ali isto tako se mijenja i javno mišljenje. Još nedavno članice ILO-a, vlade, zaposlenici i poslodavci smatrali su da postoji jedan jasan izbor s jedne strane imamo radna mjesta, rast i razvoj, a s druge strane e, okolišnu e, održivost. Međutim, dobra je vijest što smo zapravo napustili tu lažnu dilemu. Sada razumijemo da na mrtvom planetu nema posla, e, a i tako, također razumijemo da prelazak na karbonsku neutralnost može donijeti nova radna mjesta. Prema procjeni ILO-a do 2030 moglo bi se stvoriti 18 milijuna novih radnih mjesta. To je stvorilo bi se 24 milijuna novih radnih mjesta, istovremeno izgubilo 6 milijuna, dakle na kraju bismo imali 18 milijuna novih radnih mjesta, ali pod uvjetom da ispunimo obveze temeljem e, Pariškog e, sporazuma i u slučaju da se temperatura zadrži do ispod 2 stupnja, nastalo bi 2 milijuna novih radnih mjesta, većinom u građevinskom sektoru, proizvodnom sektoru i sektoru obnovljivih izvora energije. Međutim, za sve to nije potrebna samo e, vjera, već je potrebna promjena politike i upravo je tu važan zeleni plan. Želim naglasiti dvije karakteristike plana koje su po meni ključne za njegov uspjeh. Prvo, e, Europa je predana takozvanoj pravednoj tranziciji. Europljani se zapravo ne, usuča, svi na jednak način sa ekološkom krizom. Imamo dakle izazove e, nejednakosti koje možemo riješiti tek zajednički. I upravo zato e, europska strategija u samo središte stavlja ljudsko biće i, dalje i daje prioritet regijama, industrijama i radnicima koji će se suočiti sa najvećim izazovima. I moram naglasiti koliko je to doista važno. Jer ako klimatska tranzicija ne bude pravedna, do nje neće uopće ni doći. Jer će se suočiti sa E, populistima, sa, sa političkom opozicijom i oni će tome stati na kraj. I upravo vidimo da se nešto slično događa u Europi posljednjih mjeseci. Naravno da postoji otpor, e, možemo reći da je on iracionalan, suicidalan, ali zapravo nije iznenađujuće da postoji otpor, jer milijuni ljudi zapravo samo žele na kraju mjeseca dovoljno zaraditi e, kako bi mogli preživjeti i oni u tom trenutku ne misle na planet. I upravo zato ne smijemo te građane prepustiti da se sami hvataju u koštac s takvom nemogućom dilemom, s takvim nemogućim izborom. Prošlog mjeseca održan je sastanak na vrhu UN-a i glavni tajnik je pokrenuo klimatsku inicijativu za radna mjesta. 46 zemalja već je sada e, se pridružilo toj inicijativi jer žele da pravedna tranzicija bude sastavni dio njihovih planova. Dakle, Europa čini svoje kroz zeleni plan, ali i ostatak svijeta također djeluje. I to je ključno kako bismo doista ispunili ciljeve u okviru e, agende za održiv razvoj 2030. Ako doista želimo da svi budu uključeni, da nikoga ne zaboravimo na tom putu prema klimatskoj neutralnosti, onda moramo misliti i na to kako će put izgledati u budućnosti. Tu imamo alate te koje nam pruža stup socijalnih prava koji stavlja velik naglasak na ulogu socijalnih partnera jer su oni dio svih naših napora i u organizaciji u Međunarodnoj organizaciji rada. Drugo, e, zeleni plan prepoznaje da e, klimatska tranzicija zahtjeva golema ulaganja i stoga sadrži i mogućnosti financiranja prvenstveno kombinaciju javnog i privatnog financiranja te fond za pravednu tranziciju za one koji se suočavaju s najvećim izazovima. Europski kreatori politika, donositelje odluka zapravo moraju procijeniti jesu li predloženi resursi dovoljni kako bismo ispunili svoju zadaću. I tu također globalno djelovanje mora odražavati europske inicijative. I stoga pozdravljam činjenicu što je Mark Carney postao posebni izaslanik za klimatsku politiku i financiranje UN-a. Jer, jer je to svojevrsno jamstvo i također čuli smo njegovo izlaganje, ja ću se tu nadovezati i reći da e, gospodarstva u razvoju, e, u nastajanju zapravo vide da su Europa i druge zemlje postale bogate i prosperitetne zato što su se odlučile na put koji je ugljično intenzivan i zapravo loš za planet. A sada im e, više, a da sad im se zabranjuje da nastave tim e, putem. I to je sasvim razumljivo, pogotovo kada vidimo kakva je situacija sa zemljama u razvoju koje su najviše pogođene klimatskim promjenama. Međutim, tu je potrebno e, biti svjestan da Europa ne može jednostavno odustati od tog razvojnog puta, ali mora pronaći i e, izgraditi nove alternativne puteve razvoja. U činjenica je da nećemo imati nikakve koristi od karbonski, od ugljično neutralne Europe u svijetu koji i dalje koristi fosilna goriva. Europski zeleni plan može postići nešto što do sada nije bilo moguće. Radi se o tome e, da prođemo, da položimo jedan test vjerodostojnosti, da doista uvjerimo svoje građane da ih čeka bolja budućnost u klimatski neutralnom svijetu rada. I tu ću vam dati jedan konkretan primjer zašto je to toliko važno. 2008. na marginama sastanka COP14 u Poljskoj ja sam se sastao sa sindikalistima e, jednog ugljena u Šleskoj koji više nije radio. Ja sam pred njima održao govor o tome koliko je važno postići klimatsku neutralnost i koliko je važno ukinuti fosilna goriva i mogu vam reći da ih nisam uopće uvjerio u to, a nisam ni sam sebe. Zašto? Zato što im nisam mogao ponuditi vjerodostojnu alternativu. Dakle, bez pravedne tranzicije nećemo moći imati ulaganja i prema tome nećemo moći osigurati nikakvu budućnost. Upravo zato moramo osigurati osigurati jedan vjerodostojan plan koji će nas odvesti u bolju budućnost. Naša e, deklaracija o budućnosti radi upravo nudi takav plan jer spominje pristup kojemu je u središtu čovjek i siguran sam da će i Europska unija i ILO imati jedan dobar temelj kako bi mogli produbiti svoju povijesnu e, suradnju i uspjeli se i dalje uhvatiti u koštac sa ovim izuzetno važnim pitanjem, a to je borba protiv klimatskih promjena. Hvala vam. Hvala lijepa. E, ja bih sada pozdravio našu znači, sljedeću uvodničarku gospođu emu navarro koja je potpredsjednica europske eh, investicijske banke i zamolio ju za njen eh, desetminutno obraćanje. izvolite. Good eh, Dobro jutro. E, želim e, za početak zahvaliti na ovom pozivu te također ukazati na ključnu ulogu e, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta u tranziciji u koju krećemo kako bi Europa postala prvi ugljično neutralni kontinent na svijetu. Naše odredište je jasno. Klimatska neutralnost sa tranzicijom koja će biti fer i pravedna i nitko, nikoga neće ostaviti za sobom. To je upravo ono što građani, posebice mlađa generacija, hitno djelovanje kao odgovor na klimatsku krizu. Sada pripremamo plan koji će nas onamo odvesti. Europski zeleni plan, a uskoro i Europski zeleni zakon koji će nam dati pravnu sigurnost i pomoći nam da ne skrenemo s puta. Svi smo zajedno na ovom putu i apsolutno je jasno da ovaj put neće biti bez izazova i bez teških izbora. Dekarbonizacija našeg gospodarstva je kompleksan proces za koji će biti potrebna velika transformacija našeg gospodarstva i našeg načina života. Kao što nas je podsjetio gospodin Carney, financiranje će biti ključno za ovu tranziciji. Upravo je to fokus moje današnje intervencije. Uloga financiranja i ono što eh, Europska investicijska banka čini kako bi dala potporu europskim naporima kao ključnog dionika u provedbi Europskog zelenog plana. E, nedostatak investicija za e, zelene investicije je veliki. Goleme investicije koje su potrebne za dekarbonizaciju gospodarstva i razvoj novih e, tehnologija koji su ključni za ovu transformaciju je golem. Europska komisija je procijenila da ispunjavanje ciljeva za 2030. zahtijevati će dodatnu investiciju od 260 milijuna eura svake godine. A to uopće ne uzima u obzir naše planove iz zelenog plana da se e, ciljevi smanjenja emisija podignu niti šire okolišne ciljeve. Stoga je jasno da javno financiranje ne može samo pokriti ove investicijske potrebe. Tvrtke i kućanstva morati će financirati veliki dio ovog kapitalna investicija. Za to nam je potreban financijski sustav koji će usredotočiti financijske tokove u te održive projekte. Dakle, sustav koji će u obzir uzeti klimatska pitanja i koji će moći usmjeriti investitore prema pravim projektima. Ukratko, ono što nam je potrebno je da održivost bude u samom srcu načina na koji investiramo. Ovdje Europa predvodi put raznim inicijativama u okviru e, plana održivog financiranja koji će investitorima dati veću jasnoću i omogućiti im da donesu informirane odluke o održivim investicijama. Ove inicijative će nam pomoći razviti pouzdane podatke i zacrtati zajedničke standarde koji su doista potrebni ne samo za jačanje zelenih investicija nego također da se spriječi fragmentiranje na fragmentacija na europskom tržištu kapitala. Taksonomija Europske unije ključna je za jačanje zelenih investicija i sprječavanje greenwashinga lažnih zelenih investicija na tržištu. Podupiranje ove taksonomije na EU razini je e, politički sporazum e, u prosincu su zakonodavaca. Već se sada spremamo koristiti tu taksonomiju i nastavit ćemo savjetovati u razvoju delegiranih akata u okviru nove EU platforme o održivom financiranju. No također, osim legislativne fronte, sada vidimo i obećavajuće znakove u financijskom sektoru upravitelji imovinom e, sve više e, ekoliš, okolišne, socijalne i, ekonomske, e, za na ekonomska pitanja stavljaju u središte svojih strategija. Također počeli su se otpisivati neki temeljni kapital koji bi se koji bi ograničio klimatske rizike i neke neiskoristivu imovinu. Također se uključuju klimatski rizici u mandate i spremaju se klimatski stres testovi u upravljanju. Klima će biti ključni aspekt u novoj monetarnoj strategiji Središnje banke, kao što je rekla i predsjednica Lagarde. Public banks and multilateral banks Javne banke i multilateralne banke također mogu biti važan nalaz za mobilizaciju investicija koje su nam potrebne za financiranje tranzicije koje bi na taj način mogle usredotočiti e, kapital prema održivim investicijama za jačanje prilika i povratka na investiciju, a investitori bi mogli onda iskoristiti našu e, e, ulogu katalizatora i naša alate za ublažavanje rizika kojima bi se mogli ključni projekti učiniti privlačnima, a mi bismo mogli dati i tehničku potporu kako bi projekti bili spremni za investicije i i potporu strane banaka. Uh, u slučaju Europske investicijske banke put kojim idemo je jasan, mi smo predani tome da dademo uh, svoj dio u potpore Europskom zelenom planu i financiramo tranziciju na uh, niskouglično i klimatski otpornu budućnost. Mi smo vaša banka, banka Europske unije. Ovo su ključne investicije za našu dobrobit i našu budući prosperitet i mi smo spremni e, dati potporu u, njihov, e, u njihovom ostvarenju. Ali ne krećemo od početka. Dugo je klimatsko djelovanje bio ključni prioritet našeg djelovanja u sklanu sa europskom predvodništvom u ovom području. Od 2012 dali smo više od 170 milijardi eura financiranja za klimatsko djelovanje i okolišne projekte diljem svijeta. Time smo poduprli više od 600 e, milijardi eura investicija s čime smo postali najveći multilateralni multilateralni financijer klimatskog djelovanja. Naše djelovanje vidljivo je također i na tržištu zelenih dionica koji ima e, golemi potencijal i tržište koje također smo mi inaugurirali 2007. i pomogli ga razviti. Usprkos e, ovoj našoj povesti djelovanja jasno je da je razmjer izazova s kojima smo danas suočeni nešto za što zahtjeva veću ambiciju. Business as usual poslovati kao običajno više nije opcija i upravo zato u studeno prošle godine odlučili smo ojačati naše klimatske obaveze i ponovno utvrditi našu e, ulogu kao EU klimatska banka. Naši novi ciljevi su jasni. Prvo, e, želimo povećati e, klimatsko i okolišno financiranje na 50% naše aktivnosti do 2025. Time želimo dati potporu e, jednoj, jednom bilijunu eura ovim ciljeva u sljedećoj ključnoj dekadi. To je izvediv, ali e, izazovan zadatak. Prošle godine financirali smo više od 21 milijarda eura klimatskih i okolišnih projekata, što je zapravo 34% našeg ukupnog pozemljivanja. To je odličan startni položaj. Naša e, druga obveza je da uskladimo sve naše obveze financiranja sa načelima i ciljevima Pariškog sporazuma do kraja 2020. Ovo je jedna važna obveza zato što nema smisla e, e, s jedne strane raditi na dobrobit klime ako s druge strane e, štetimo tim naporima. U ovom kontekstu odlučili smo krenuti financirati energetske projekte temeljem prestati do 2021. financirati projekte sa fosilnim gorivima. A mi smo prva multilateralna banka koja je usvojila takve, takvu E, politiku. Nadalje, naš cilj je podupirati pravednu tranziciju. Na kraju krajeva klimatsko djelovanje i pravedna tranzicija dvije su e, strane iste medalje i kao što je već danas rečeno, uspjeti ćemo u našim ambicioznim klimatskim ciljevima samo ako ćemo dati potporu onima koji su naj, pod najvećim utjecajem i ako osiguramo da se proces prilagodbe dobro upravlja i da nikoga ne ostavi za sobom. Za instituciju kao što je naša banka koja je stvorena da promiče e, socijalno-ekonomsku dimenziju Europe, ovo je važna dimenzija. Upravo zato biti ćemo i ključni partner Europskoj komisiji u provedbi mehanizma pravedne tranzicije koji je prezentiran nedavno. Mobilizirat ćemo e, javne i privatne investicije koje će ići e, upravo onim radnicima u regijama koje su pod najvećim e, utjecajem klimatske e, tranzicije, zelene tranzicije, znači onim regijama koje, se, koje su ranije bile u intenzivne na području ugljena i drugih fosilnih goriva. Či znači mi želimo intenzivirati naš rad u okviru zelenog plana i želimo biti partner europskim institucijama kao potporu pravednoj tranziciji prema e, ugljično neutralnoj budućnosti i podupirat ćemo i partnerske zemlje izvan Europske unije u njihovim naporima ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe. No, ta će tranzicija doći s cijenom, ali trošak ili cijena nedjelovanja bila bi puno viša. I usprkos izazova ne smijemo zaboraviti da te investicije dolaze i sa prilikama i mi možemo iskoristiti i e, povisno niske e, kamatne stope da krenemo u ovu transformaciju koja će modernizirati naše gospodarstvo i učiniti ga puno održivim. Računamo na e, vaše predvodništvo na ovom putu. Zahvaljujem. Thank you, Madam Navarro. Hvala vam, gospođo Navarro. Čuli ste sada naša tri uvodna gonika. Sada ćemo pozdraviti gospodina predsjednika Europskog sabora gospodina Rajnera, te ću zamoliti gospodina Miloševića da sjedne ovdje kraj mene jer će neće ovdje biti rupa i onda ćemo sada prijeći na najinteraktivniji dio današnjeg prijepodneva Mislim da svi dobro poznam već našeg kolegu, ali dakle ovo je gospodin Ivan Milošević e, koji je e, predsjednik odbora za europske poslove u Hrvatskom saboru. Imaćemo ćemo razminu gledišta, imamo dosta vremena, nadam se da ćemo moći saslušati sve e, govornike. Sada ću dati riječ jednom kolegi iz odbora za okoliš, gospodinu Kanfi, koji će sada onda otvoriti raspravu sa strane svih prisutnih. Hvala vam, dopustite mi da govorim na francuskom zato što imamo prijevod. Dame i gospodo, vrlo mi je drago što imamo danas ovu razmjenu gledišta. Sa velikom pažnjom sam e, poslušao sve govornike i samo bih u dvije, tri minute sažao e, kakav duh vlada ovdje u Europskom parlamentu što se tiče zelenog plana. Mi smatramo i e, to čini zapravo velika, velika većina zastupnika da bi taj zeleni plan trebao biti vjerodostojan te pravedan vjerodostojan, to znači da treba biti vjerodostojan prije svega iz financijske perspektive. A u velikoj mjeri smo podržali e, transformaciju Europske investicijske banke u banku za klimu i e, Europski parlament u potpunosti podržava i e, sva djelovanja u smislu te transformacije u okviru Europske investicijske banke. Isto tako smo radili na onome što je gospođa Navarro prije kojeg trenutka spomenula, dakle na taksonomiji, to je e, pravilnik Europske unije za sva europska tržišta, ali i e, za sva javna tijela poput banaka, Europske investicijske banke, ali i drugih e, svih onih koji sudjeluju u financiranju ekonomije. Ta vjerodostojnost danas odnosi se i na europski proračun o kojem se trenutno pregovara i zbog toga se Europski parlament jako zalaže za vlastite izvore, za zelene vlastite izvore s kojim ćemo također moći financirati tu tranziciju. Dakle, svjesni smo toga da jedan veliki dio vjerodostojnosti tog zelenog plana otpada upravo na taj financijski e, dosje. I možete isto tako biti uvjereni da smo mi ovdje u velikoj mjeri mobilizirani e, što se tiče ove teme. Drugi dio vjerodostojnosti tiče se industrijske vjerodostojnosti. Zato što mi možemo izrađivati planove, možemo imati lijepe ciljeve, neutralnost po pitanju emisija do 2050. godine, zatim do 2040. godine smanjenje za 55% emisija i tako dalje, ali ako nemamo u to uključenu industriju, ako nemamo te lance vrijednosti uspostavljene, onda će to sve ostati metvo slovo na papiru i zbog toga danas e, izrazito usko surađujemo sa Europskom komisijom kako bi izgradili tu industrijsku strategiju. Dakle, da kažemo što to znači zapravo eh, imati snažnu europsku industrijsku bazu koja će istovremeno biti neutralna po pitanju eh, emisije ugljika. Što to znači za automobilsku industriju, za industriju čelika, za industriju cementa, za sve različite industrijske sektore po pitanju kojih je Europska unija e, globalni lider i e, to želimo i ostati. I zbog toga Europski parlament podržava i jedan od dosija koji će nam uskoro pristići, a to je e, mehanizam za graničnu prilagodbu cijene uglika, što znači da ako se cijena uglika povećava, to će se povećati, ako će se okolišne obveze povećati, a to je isto sad već jasno da će tako biti, to je već u tijeku, onda moramo imati neki mehanizam koji će nam omogućiti jednaka pravila za sve, jednaka pravila za naše pripadnike industrije, ćemo inače ih dvostruko kazniti. Dakle, kao prvo, premjestit će se ne samo te emisije, nego će se premjestiti i radna mjesta u druge države izvan Europske unije. Dakle, ta industrijska i ta financijska vjerodostojnost. Zatim zadnja točka je e, pitanje pravednosti. I tu ste, gospodine Reiner, spomenuli e, fond za pravednu tranziciju i to s pravom. Ako Europska unija treba imati takav mehanizam i ako će ga imati, onda je to zbog toga što je to Europski parlament tražio. Dakle, taj mehanizam dolazi iz Europskog parlamenta. A dva su tu cilja, dakle da postignemo društvenu pravednost i teritorijalnu pravednost. Taj mehanizam po našem mišljenju treba usredotočiti na one regije koji najviše trebaju taj mehanizam. I to bi trebao biti jedan ugovor. Dakle, ne samo da se nekome e, daje novac, a da se ništa za uzvrat ne traži. To bi trebalo biti povezano sa jednim lokalnim, teritorijalnim, regionalnim planom za pravilnu tranziciju. I to je upravo i prijedlog Europske komisije, dakle da imamo više novca za to, ali da onda s druge strane imamo e, pouzdane pouzane obveze kako bismo stimulirali ulaganja primjerice u e, energetsku tranziciju, u električnu mobilnost, u e, čisti promet, u zeleni kemijski sektor i tako dalje. Postoje mnoge druge teme koje bih ovom prilikom e, mogla spomenuti. E, to, to neću učiniti, prepustit ću radije riječ e, pripadnicima nacionalnih parlamenta, ali moram reći da postoje neki koji jako osjećaju taj negativni učinak te tranzicije i njima želim reći, Europski parlament je na vašoj strani, mi smo tu uz vas, mi želimo da imamo znanstveno gledano vjerodostojnu tranziciju, dakle da to bude u skladu s onime što traži od nas znanost, ali i mladi, ali da to isto tako bude vjerodostojno što se tiče industrije. Ne želimo da moramo birati između klime i radnih mjesta u industriji. I trebamo imati i teritorijalnu pravednost jer ne bi bilo ništa gore od toga da jedan dio Europe napreduje po pitanju klimatske neutralnosti, a da jedan drugi dio ostane zapostavljen. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ja sam dobila zapovjed da sada dam riječ kao prvo govornicima, a da onda vratim riječ e, članovima panela, ali mislim da ću to napraviti u nekoliko krugova, to će biti zanimljivije. Hvala vam na svim prijevama za govor, još uvijek se možete javiti iako nemamo mnogo vremena. Molim vas da se, osigura, da se ograničite na dvije minute. Gospodin Michelbach ima riječ, izvolite. Liebe kolegini i kolegin. Drage kolege i kolegice, mi u Europi e, jako rado govorimo da smo predvodnici, pa i što se tiče mjera protiv klimatskih promjena, ali trebali bismo biti oprezni kada se radi o zajedničkim ciljevima za 2050. godinu koji nisu realistični i e, ne bismo trebali ekonomski temelj Europske unije e, previše stapacirati. Mi smo e, već češće doživjeli neuspjeh kada smo imali takve projekte. Umjesto klimatske neutralnosti na europskoj razini bismo na nacionalnoj razini trebali napraviti ono što je potrebno napraviti. Zasigurno su nam potrebne mjere za borbu protiv klimatskih promjena, ali istodobno moramo i trošak za te strukturne promjene zadržati na oku za građane, ali i za poduzeća doći će do e, opterećenja, a to ćemo onda morati uskladiti e, to pitanje sa pitanjem okoliša i društva. Biće neki pobjednici, ali bit će zasigurno i neki koji će u cijelom tom procesu izgubiti. To moramo iskreno reći ljudima. U Njemačkoj se sad nalazimo na tom teškom putu, istodobno želimo napustiti e, atomsku energiju, želimo napustiti sve elektrane na ugljen također. E, Savezna kancelarka Merkel je rekla da želi smanjiti e, emisije stakleničkih plinova do 2030. godine za 55%. I u tu svrhu koristimo određena financijska sredstva, a za jednu industrijsku državu je to isto tako vrlo ambiciozan put, vrlo težak put, što znači da bi i financijska tržišta trebala dati odgovarajući doprinos ostvarenju tih klimatskih ciljeva. Ali ja vas upozoravam na to da kada se radi o mjerama protiv klimatskih promjena, da tu ne bismo trebali sniziti naše standarde e, za financijske tržišta, ne bismo trebali pretjerano regulirati financijska tržišta jer se ulaganja ne bi trebala oblikovati samo prema našim zelenim ciljevima, niti tako određivati. To bi mogla biti opasnost za stabilnost trživa te za razvoj i e, za e, inovacije. Hvala vam. Hvala. Sljedeći konik je gospođa Trije iz Francuske. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Mislim da danas ipak postoji znanstveni konsenzus, ali i konsensus među nama o tome da je potrebno eh, hitno ubrzati naše napore po pitanju eh, borbe protiv klimatskih eh, promjena. I mislim da danas znamo isto tako što je najvažnije. To su sada ti veliki izazovi. Taj najveći izazov je upravo to financiranje ali to znači stoga moramo razmisliti i o samoj metodi. Mislim da je to kolega Pascal Canfan dobro naglasio. Naime, moramo biti vjerodostojni, moramo imati tu financijsku vjerodostojnost i tu industrijsku vjerodostojnost, ali potrebna nam je vjerodostojnost i u smislu nas kao zakonodavaca, jer smo mi zakonodavci. I u tom smislu moramo razmisliti pomalo i o metodi, jer doista ja smatram da se ne možemo više dopustiti da e, radimo paralelno e, kao nacionalni parlamentarni zastupnici i kao Europski parlament i Europske institucije. Mi moramo znati kako se možemo uskladiti u svim tim projektima koje sada izrađujemo i kako doista možemo imati kao prioritet tu energetsku tranziciju i posebice borba protiv problema povezanih sa klimatskim promjenama. Dakle, to je sve hitno potrebno i molim vas sve da razmislite o metodi. Hvala vam. Hvala. Moram vam reći isto tako da ako imate neko specifično pitanje upućeno e, nekom od uvodnih govorničara, da to molim vas naznačite. Gospodin Popis iz sljedeći govornik. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, mislim da svi prihvaćamo ove ambiciozne ciljeve po pitanju klimatskih promjena. Značajno financiranje je potrebno za prioritete zelenog plana i u ovom trenutku moramo reći da to ne bi trebalo utjecati na strukturne kohezijske fondove. Isto tako bilo bi ohrabrujuće da Imamo i studije o pozitivnim rezultatima vezano uz ciljeve e, za 2030. i 2050. godinu za svaku državu. To bi mogao biti dobar alat da nadziremo financijske rashode kratkoročno gledano, ali i dugoročno gledano njihov utjecaj na, državne proračune. Klimatske promjene su prioriteti, to ne možemo odgoditi, ali moramo uzimati u obzir i činjenicu da je tranzicija ka zelenu, zeleno gospodarstvo nešto što traži e, posebne mjere e, za svaku državu, ovisno o njenom gospodarstvu, njenom stupnju razvoja i neke države trebaju još mnogo ulaganja za infrastrukturu, a to opet uključuje financiranje. Stoga bi e, provedba zelenog plana trebala uzeti u obzir i e, socijalne troškove i e, posljedica na tržnu konkurentnost. Moje pitanje je, budući da Europska nema granica, kako Europska treba reagirati ili djelovati u gospodarskim odnosima sa drugim ekonomijama koje neće poduzeti jednake mjere po pitanju okoliša e, ili sličnih politika. Hvala. Naš sljedeći govornik dolazi iz Finske, to je gospodin Vatainen, Vatajnen, govornik ispravlja. Hvala vam na tome, kaže predsjedavajuća. Hvala. Ovo je bilo vrlo ohrabrujuće čuti jer se čini se mišljenja mijenjaju, a to uključuje vrijednosti, ali su tako i očekivanja. E, tržno gospodarstvo se vodi očekivanjima, a prijelaz na gospodarstvo bez fosilne energije je dug proces budući da obuhvaća jednu sveobuhvatnu reorientaciju ulaganja, a to će ovisiti o e, anticipaciji samih ulagača. Naravno tu postoje izravni e, učinci e, politike Europske investicijske banke, ali najvažnije je zapravo to da poduzeća i ulagači počinju sada razmišljati o jednoj budućnosti gdje nije toliko zanimljivo ovisiti o e, proizvodnje energije koja zahtjeva jako mnogo fosilnih goriva. Dakle, tu moramo dobro znati upravljati očekivanjima i na taj način ćemo moći u potpunosti iskoristiti sve tržišne snage, sve pojedince koji će sa svojim pojedinačnim djelovanjima doprinijeti toj transformaciji. Naravno, kao što je e, guverner Karni rekao, TCFD je u tom smislu jedan jako dobar instrument, a i taksonomija. I to je nešto što vidimo da se zapravo već događa kada gledamo politike velikih e, institucijskih ulagača oni će ulagati u budućnost bez fosilnih goriva samo ako smatraju da im je to e, atraktivno kao ulaganje. A mislim da bi Europska unija trebala učiniti što više može kako bi došlo do te promjene u očekivanjima. I po mom mišljenju, mislim, zapravo bi jedan jako dobar instrument u tom smislu trebao biti jedan proračun e, za e, taj prijelazak na razini Europske unije gdje bismo onda mogli određivati e, prava emisija ugljika i to bi se onda u jednom trenutku moglo proširiti i na međunarodnu razinu. Hvala. Hvala vam gospodin Vartajnen. Sada riječ dam gospođi Stavru sa Cipra. Dragi kolege, Iskoristit ću ovu priliku da pozdravim zeleni plan. Taj zeleni plan ima za cilj da pomogne ljudima u toj pravednoj tranziciji. Ja se svako slažem s time da države članice pa i regije koje trenutno imaju niže kriterije da će one, one najviše propatiti od toga. Mi želimo postići tu pravednu tranziciju i onda moramo u tom smislu staviti na raspolaganje i dovoljno financijskih sredstava kako bi države članice, ali prije svega i pogođene regije mogle dobiti pravedniji tretman. Na taj način onda možemo doista ostvariti ciljeve. Dakle, ako želimo postići scenarij e, sa nultom stopom e, emisije u budućnosti, onda ćemo morati imati e, holistički pristup. A osim toga ćemo morati se i horizontalno koordinirati. Te, morat ćemo koordinirati sve politike, na primjer politike energetike, prometa, turizma, poljoprivrede, zdravlja, gospodarstva i okoliša. Što znači da su nam potrebne sinergije te kolektivno nastojanje kako bismo na svim razinama upravljanja mogli doista raditi na koordiniran način. Još bih htjela ukazati na sljedeće. Ako želimo pokrenuti i javna i privatna ulaganja kako bi izgradili same temelje za sve to, a isto tako i kako bismo ispunili preuzete obveze, onda to znači da ćemo emisije ugljičnog dioksida morati ograničiti i u sektoru prometa. Zemni plin nam je potreban kada se radi o sektoru energije, a potrebne su nam i alternativne energije e, koje će se koristiti e, kod poduzeća, ali i u kućanstvima. To su mjere koje bi mogle dovesti do snižavanja negativnih posljedica klimatskih promjena. Hvala, gospodin Čorčecki iz Poljske sada. Szanowni Państwo Prezydium, e, Szanowni Państwo. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, uvaženi sudionici konferencije. Zeleni plan je vrlo e, širok projekt i Poljska će učiniti što može kako bi postigli ciljeve. U našoj raspravi se usredotočujemo na klimatske politike, što je vrlo važno zato što imamo fenomen globalnog zatopljenja, ali e, uloga ugljena u svemu tome je vrlo sitna. Plin čini sada e, Plin sada čini samo 15-18% manje emisija nego e, ugljen. A Zapravo bi to za Poljsku značilo da bismo trebali usvojiti ciljeve koje nadilaze naše mogućnosti. Mi sada imamo isto tako e, veliki dug koji moramo otplatiti, a iz povijesnih razloga zbog okupacije Sovjetskog saveza tijekom 50 e, godina imamo i taj zaostatak od 50 godina, što znači da imamo mnogo posla koje moramo obaviti, da moramo dosta toga nadoknaditi jer je to restrukturiranje toliko velikog opsega kod nas da moramo u potpunosti izmijeniti naše sustave proizvodnje. 7,5 milijardi eura u fondu za prilagodbu je samo kap u moru. Mi smo prijatelji zelenog plana, ali zbog naših gospodarskih okolnosti moramo reći da ćemo moći to postići samo u drugoj polovici 21. stoljeća. Dame i gospodo, imamo 30 e, napuštenih e, rudnika i to, taj, to područje izgleda poput e, mjeseca. mi nemamo novaca da ponovno pokrenemo te rudnike. Svaki rudnik um, traži 3000 radnika, imamo i 8000 neizravnih radnih mjesta. To je e, nešto što je vrlo važna tema i zbog toga mi pokušavamo sada provoditi to restrukturiranje, ali mm, brzina svega toga mora biti usklađena i sa onime što se događa u pojedinim državama članicama. 500 milijuna eura je cijena da se e, restrukturira jedan rudnik, a zbog naših povijesnih e, okolnosti e, za nas to znači da će nam biti vrlo teško sve to slijediti. Mi se doista trudimo, ali jednostavno okolnosti na terenu to čini, čine jako teškim zadatkom za našu zemlju. Hvala, sada ću riječ dati gospodinu Tušeku iz Hrvatske. Thank you, klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta stoga i svi zajedno ovaj globalni izazov prepoznajemo kao prioritet na najvišoj političkoj razini. hrvatska pozdravlja europski zeleni plan kao dokument koji obuhvaća sve gospodarske sektore i koji osim plana prema klimatskoj neutralnosti moramo gledati i kao plan za transformaciju europske ekonomije općenito. ekološka tranzicija je prilika za novi ekonomski zamah za razvoj industrije kroz povećana ulaganja u eko inovacije, razvoj zelenih tehnologija i proizvoda i prilagodbu gospodarstvenika na zajedničko tržište Europske unije koje sve više postaje i treba biti zeleno. Svi akteri od državnog do privatnog sektora trebaju uključiti zelena mjerila u svoje poslovanje, primjerice u postupke javne nabave i tako osigurati održivu potrošnju i proizvodnju i održiva radna mjesta s energetski učinkovitijim gospodarstvom. Velik izazov na putu ka klimatskoj neutralnosti je i osigurati dovoljnu količinu energije općenito. Hrvatska kao mala država svoju priliku vidi u smislu energetskih potencijala budući da ima optimalni položaj za maksimalnu iskoristivost solarne energije kao najjeftinijeg energenta na razini cijele EU. Svaka država treba dati prednost onim potencijalima kojih ima najviše no važno je naglasiti da nemaju sve države istu poziciju jednaku industrijsku razvijenost da se suprotstave klimatskim promjenama a neki ovise o industriji fosilnih goriva stoga treba imati na umu da zeleni plan provedemo na socijalno pravedan način za sve. hrvatska će tijekom svojeg predsjedanja itekako obratiti pozornost na specifičnost pojedinih regija. i za kraj eu će u sljedećih deset godina za zelenu tranziciju mobilizirati najmanje bilijun eura. Dakle, višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027. godine će odigrati ključnu ulogu. No želio bih naglasiti da unatoč ovom važnom globalnom izazovu moramo djelovati kompromisno i ne bi smjeli ići na uštrb toliko važnih sredstava za kohezijsku politiku općenito. Hvala vam lijepa na vašem vremenu. Hvala. Sada se vraćamo panelu i nismo imali konkretna pitanja, ali dat ću riječ gospodinu Karniju jer bi se on mogao dodaknuti pitanja proračuna je li on dostatan jer je kolega iz Poljske govorio o iznosu za fond za prilagodbu. Evo odmah se bacamo na kontroverzna pitanja. Ja bih rekao četiri stvari. Prvo počinjem sa gospodinom Konfanom i zastupnikom iz Rumunjske. Postoje tri načina kako se može riješiti pitanje e, ponašanja drugih zemalja. Prvo, to je dio i EU procesa. Imamo takozvane Scope 3 emisije koje su uključene i ako se toga pridržavate onda će druge regije manja poduzeća također pristati e, uključujući i one iz gospodarstva u razvoju. Dakle, to je jedan pozitivan razvoj. A drugo, moramo riješiti članak 6 procesa COP koji omogućava preko e, granična rješenja za tržište na taj način se pogodnosti e, prosljeđuju svima. I treće jesu e, porezne tarife preko granice, ali postoje dvije potrebne stvari koje se mogu napraviti prije toga. Drugo, što se tiče vašeg pitanja o proračunu, o ograničenim proračunskim sredstvima, ja naravno ne mogu komentirati e, red veličine, ali želim e, se nadovezati, odnosno prokomentirati ono što je rekla gospođa Navaro iz Europske investicijske banke koja je ponudila jedan od najučinkovitijih načina da se koriste javna sredstva e, koja na taj način ostvaruju dobar učinak Imamo zeleni novi plan koji također ima značajnu komponentu koja do jedne mjere e, je upravo upućena na suzbijanje klimatskih promjena. I tu mogu prokomentirati intervenciju kolege iz Finske s kojim se u potpunosti slažem koliko je važno upravljati očekivanjima i imati jednu pozitivnu e, dinamiku. U Europi gotovo to polazi za rukom i upravo zato imamo tu jednu prekretnicu na privatnim tržištima. Jer ako ćete prijeći na pozitivnu dinamiku i anticipirati buduće politike, e, onda, e, dakle i to treba uzeti u obzir, ne smijemo to podcijeniti. I zadnja napomena, već je nekoliko govornika sa pravom e, naglasilo važnost pravedne tranzicije i povezanih mehanizama. kad je riječ o ciljevima za velika poduzeća, dakle ona se mora osmisliti u skladu sa ovim skopom 3, ali zapravo je u srži to odgovornost e, i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Oni trebaju osmisliti te mehanizme u dogovoru sa privatnim sektorom ponekad kako bi se doista ispunile sve obveze. I e, za kraj želimo u potpunosti podržati gospodina Rajdera e, koji je tijekom svojeg izlaganja rekao da je riječ o socijalnoj pravdi i da ako ne budemo imali taj element, time ćemo potkopati e, neke doista vrijedne politike. Hvala sada bih dala riječ gospodinu Rajderu jer prva intervencija je govoril, govorili ste o gubitnicima i pobjednicima i o radnicima jer naravno da neki žele zeleni plan, ali neki ga ne žele sada. Dakle, tu je problem problematična ta tranzicija, kakve će to imati posljedice na radna mjesta. Hvala kao što sam i naznačio e, u svojem izlaganju. Mi jesmo, dakle, e, ovu raspravu, ova rasprava se vodi u svijetu rada i to smo uspjeli postići u dosta kratkom roku. Dakle, industrija ima dvije dvije strane koje trebamo sagledati i ja mogu kao u svojstvu promatrača zapravo reći da e, doista Postoji globalni konsenzus oko toga kojim smjerom treba krenuti. Odnosno, da treba dakle uskladiti interese e, zaposlenika sa e, onim sa ciljevima za okoliš. Naravno da je to izuzetno kompleksno i da e, treba postojati i visoka razina ambicije ako želimo ostvariti te ciljeve. I na početku sam rekao da je tu važno pitanje vjerodostojnosti o kojemu se sada i raspravljalo. To je važno. Moramo imati financijsku vjerodostojnost, o tome se vodi rasprava. To naravno mora uključiti privatni sektor i e, javna ulaganja. Isto tako, moramo imati jedan test e, vjerodostojnosti, pravednosti i to treba dobro odraditi, pogotovo kad govorimo o pobjednicima i gubitnicima, jer u, u početnoj fazi bit će gubitnika, ali oni će ostati gubitnici jedino ako se ne dodesu dobre politike, jer gubitnici postaju gubitnici kada ih je netko iznevjerio, kada su ih iznevjerile politike. Dakle, tu treba ugraditi u politike tu vjerodostojnost i pravednost. I također želim reći da postoji tu pitanje industrijske vjerodostojnosti. Jer treba, sad nas čeka velik posao da se prenamjeni industrijska politika i infrastruktura e, i upravo tu e, po meni je socijalni dijalog i sudjelovanje ljudi iz svijeta rada ono čemu treba dati e, prioritet. Rekao da se bavite tim pitanjem, bez obzira da li se radi o sektoru e, ugljena ili čelika, e, svi ti zaposlenici žele da ih se čuje, oni žele dati svoj doprinos. I tu imamo europski stup socijalnih prava koji nam nudi alat u tom pogledu. I kao što je Mark Carney rekao, ja se slažem sa kolegom iz Finske koji je rekao da moramo donekle upravljati očekivanjima. E, to se odnosi i na tržišta kako bi ulagači djelovali u pravom smjeru, ali treba e, upravljati očekivanjima i građana, odnosno očekivanjima gubitnika i dobitnika, jer na kraju krajeva upravo tu e, od, tu, od tuda treba doći politički legitimitet cijelog procesa. Donekle me zabrinjava što se postavljaju e, pitanja o tome kako zeleni plan e, funkcionira odnosu na druge politike Europske unije, bilo da je riječ o paktu za stabilnost i rast, o fiskalnim politikama, mislim da bi bilo problematično kada bi zeleni plan nekako e, bio u suprotnosti sa drugim ciljevima. I upravo zato mislim da je ključno a mislim da je to namjera zelenog plana, da zapravo taj plan bude dio strategije rasta Europske unije. Hvala vam, gospođo Navaro. Što se tiče pitanja financiranja i uloge Europske, Europske investicijske banke, Možete li se tu nadovezati? Da, e i B, kao što sam spomenula, pruža učinkovite alate e, za podršku ulaganjima. Mi smo banka članica Europske unije, one e, prosježu kapital u našu banku i zahvaljujući tom kapitalu mi možemo sebe financirati na tržištu i možemo ta financijska sredstva usmjeriti u ulaganja koja su kritična za održivost Europe i za e, ekonomski prosperitet. Naravno da se moramo fokusirati na prilagodbu, kao što je već spomenuto, da moramo dakle podržati tu pravednu tranziciju, to je ključno, ali u konačnici ovo je jedan proces modernizacije. I kako bismo uspješno proveli tu transformaciju, onda moramo znati da će oni koji su pogođeni tom tranzicijom još dodatno zbog nje patiti. I zato se mi u Europi moramo pripremiti da dobro upravljamo tom tranzicijom i da to odradimo na način da sve regije budu dijelom tog procesa modernizacije, da sve budu uključene. Naravno i e, klimatska diplomacija bit će kritična jer je istina da Europa treba e, i pomoć drugih zemalja i vidimo da postoji podrška koju su spremne pružiti druge zemlje, pa čak i u jurisdikcijama koje u ovom trenutku e, možda nisu toliko glasne po tom pitanju, ali postoje regije i građani u tim zemljama koje zapravo inzistiraju na tome da se moraju riješiti ta pitanja klimatskih promjena jer građani su zabrinuti. U Europi imamo i tu socijalnu dimenziju, ali imamo i dimenziju izvan granica Europske unije i Europe. Dakle, mi Europska unija već sada e, jest najveći e, donator e, u svijetu pruža financijsku pomoć e, zemljama u razvoju, u usponu. Dakle, mi njima moramo pomoći s tom tranzicijom. Na kraju krajeva i razvojna pomoć e, i, i suzbijanje klimatskih promjena su zapravo međusobno povezani elementi. Hvala, dajem riječ e, gospodinu Miloševiću, predsjedniku odbora za europske poslove iz Hrvatskog sabora. Hvala vam, e, gospođo predsjedateljice. Sada prelazimo e, na najmriječ govornicima, dakle, iz Cipra. I po to fos tis epikimenis oristihis abohorisis ton ipa abo tis sifonija ton parisijon jatim klimatikijan lajim. SAD e, se povukao iz Pariškog sporazuma o klimi, što je dovelo do određenih zabrinutosti e, na koje bih se sada ja osvrnuo. To je izazvalo i probleme za europska poduzeća u smislu tržišnog natjecanja i konkurentnosti jer je došlo do povećanja njihovih troškova proizvodnje. A poduzeća, poduzeća izvan Europe zapravo nisu obvezana svime onime što podrazumijeva e, Pariški sporazum, jer on donosi neke stroge mjere kojih se Europska unija i njezina poduzeća moraju pridržavati. Što znači da su nam potrebna pametna ulaganja koja će omogućiti tim europskim poduzećima da rastu. Moramo se pobrinuti da troškovi e, usklađivanja sa ekološkim standardima Europi na kraju ne ugroze zapravo sva ta poduzeća i njihovu održivost jer poduzeća izvan Europe jednostavno mogu iskoristiti činjenicu da imaju niže, proizvo, niže troškove proizvodnje što dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja. Tu su i socijalni aspekti zelenog plana. Moramo e, E, to analizirati e, po pojedinačnim slučajevima svake zemlje jer ne smije doći do e, nepravednosti koja bi dovela do izolacije i drugih negativnih aspekata. Moramo se poprinuti da sve države članice doista budu u mogućnosti uspješno se uhvatiti u koštac sa svim tim izazovima. Zeleni izazov iznimno je važan i on će e, dovesti do važnih promjena, do promjena mentalnog sklopa i građana i zaposlenika u europskim poduzećima. Kako ćemo se nositi sa problemima tržišnog natjecanja do kojih bi moglo doći, e, do, doći dakle, do sukoba između europskih poduzeća i, poduzeća iz trećih zemalja koje nemaju ambiciozne ciljeve poput nas. Hvala gospodin Mark iz Luksemburga Dobar dan svima, hvala što ste mi dali riječ i hvala svim dosadašnjim govornicima. Očito je e, da se svi slažemo oko dijagnoze i kakva je situacija. Ja sam pomno slušao stručnjake e, za financijska pitanja, e, Europsku investicijsku banku, Slušao sam eh, predstavnika UN-a, eh, gospodina Karnija također. I mislim da postoji jedan veliki eh, jaz, jer kada pogledamo što se događa na nacionalnoj razini, onda se ne slažu svi oko dijagnoze, ne slažu se svi koliko je potrebno hitno djelovati. Jednostavno se nastavlja po starom jer mislim da nemamo e, potrebne vještine govorilo se o tome da je potrebna promjena paradigme međutim ljudima zapravo nije jasno što to znači i moram reći da me donekle E, strah da će doći do značajnog otpora na nacionalnoj razini od strane e, vlasti, e, da će se mišljenja podijeliti i da ćemo tu imati problem. Gospodine Karni, možete li me vi uvjeriti da će vaše kolege iz središnje banke koji su skeptici po pitanju klime, što će oni napraviti? Kako će nacionalna financijska tijela, ako nisu u potpunosti uvjerena u e, važnost klime, dakle, kako će oni zapravo odrediti prikladne politike od vrha prema dnu? jer je očito da postoji velik dio društva koji zagovara takve politike, ali to i dalje nije većina. Dakle, kako ćemo se pobrinuti da imamo e, politike koje su snažnije od otpora koji sada postoji? Hvala. Hvala vama. Gospodin Mikelef iz Malta ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Vijeće Europske unije sada mora isplanirati kako ćemo trošiti novac, europski novac sljedećih 7 godina, kakvi će biti naši prioriteti, hoćemo li uspjeti e, ostvariti sve prednosti koje smo isplanirali za svaku državu članicu. E, moramo vidjeti E, hoćemo li uspjeti doista europske politike osmisliti na taj način i slažem se da se moramo pozabaviti pitanjem klimatskih promjena ali nikoga ne smijemo e, ostaviti po strani kada je riječ o tome jer ova promjena mora biti i socijalna i gospodarska želim reći e, da nam raznolikost Europske unije treba poslužiti kako bismo proveli fleksibilne mehanizme i postigli svoje ciljeve a da pritom ne stvorimo sustave koji će nam odmoći, a ne pomoći. Kao što je rekao predsjednik Sasoli, velik broj država članica misli samo na sebe, a ne na Europsku uniju kao cjelinu. I lijepo je čuti stručnjaka iz SAD-a koji nam se danas obratio. Međutim, mislim da gledamo predaleko, moramo pogledati e, malo bliže svoje susjede, jer male države članice će biti pogođene uređene na drugačiji način od velikih država članica. Primjerice, Malta je izuzetno ranjiva po tom pitanju i e, karta Europe će se u tom smislu e, promijeniti. Imamo ekstremne vremenske uvjete koji će e, dodatno intenzivirati probleme s kojima se suočavamo. Velik broj država članica ima ograničene resurse za nošenje s tim problemom i ne smijemo zaboraviti i na alternativne izvore energije koji bi mogli e, zapravo e, neke države članice dovesti u nepovoljniji položaj. Dakle, potrebno je biti snažan predvodnik, imati snažno vodstvo, ali isto tako ne zaboraviti da svaka država članica ima vlastitu specifičnu situaciju. Trebamo saslušati nacionalne države, nacionalne parlamente, shvatiti da Europa jest jedan kontinent, ali moramo se i posebno fokusirati na e, nacionalne specifičnosti. Znamo da je zeleni plan naravno iznimno važan, ali isto tako je potrebno e, ostvariti socijalni napredak, pravedan napredak. Isto tako vjerujemo da su ovi izazovi svojevrsni katalizator da nas vode prema novom načinu života. Dakle, nemojmo promijeniti samo klimu, promijenimo i e, način razmišljanja. Hvala vam, gospođo Kretu iz Rumunjske ima riječ. I'm sorry. Uh, thank you very much. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja ću ponoviti neke ideje. Naši ciljevi jesu e, ambiciozni i pametni, ali moramo izbjeći određene greške. Zeleni plan nije e, javna oglašivačka e, kampanja za zeleni sektor koji se natječe sa sektorom koji zagađuje jer duboka promjena naših gospodarstava, ponašanja, društava e, zahtjeva zapravo jedan zeleni plan, plan koji ne nudi samo dobre namjere. U velikom dijelu Europe građani se i dalje sjećaju bolne tranzicije sa socijalističke e, ekonomije na tržišnu ekonomiju što je rezultiralo velikim gubitkom radnih mjesta i zatvaranjem tisuća i tisuća poduzeća. U mojoj zemlji u Rumunjskoj između 4 i 5 milijuna je na napustilo zemlju e, kako bi e, pronašli zaradu u drugoj zemlji. I e, radnici nisu zaštićeni zbog neoliberalne globalizacije i zato što se industrija premješta u zemlje sa nižim plaćama. Brexit, pokret žutih prsluka i općenito sve veće nejednakosti usko su povezane sa ovim reformama jer sve ekonomske reforme bi zapravo e, učinile građane e, osjetljivijima, ranjivijima i ne bi stvorile uvjete za pravednu tranziciju. Mi ne možemo provoditi niti nametati svoje odluke e, o 1% e, europskog BND-a. Moramo razgovarati sa vladama, ne samo među sobom i sa bankarskim sektorom jer postojeće mjere, ne smijemo zadržati postojeće mjere štednje, moramo uključiti i u proračunskom deficitu određene mjere i konačno ako ne djelujemo zajedno na globalnoj razini kako bismo prisilili i druge da djeluju na jednak način, to bi bio neuspjeh. Jer nije najvažnije biti prvi ako drugi idu u suprotnom smjeru od vas. Hvala. Gospođa Krištof, Bosna Hercegovina, izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi predsjednici parlamenta, poštovane dame i gospodo, pozdravljam srdačno u ime zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i u svoje osobno ime. Posljednjih nekoliko godina, nažalost, svjedoci smo sve češćih ekstremnih vremenskih uvjeta, poput šumskih požara, toplutnih valova i poplava ne samo u Europi nego i ciljem svijeta aktualne promjene koje utječu na klimu našeg planeta preobražavaju svijet i uzrokuju nepovratne posljedice na ekosustav područja koje je pogođeno ekstremnim vremenskim pojavama. nepripremljenost na klimatske promjene negativno utječe i na ekonomski rast jer uslijed potresa poplava požara gospodarski rast biva usporen u svibnju mjesecu. two thousand and fourteen godine i bosna i hercegovina se suoila s katastrofalnim poplavama te smo zapravo na vlastitoj koži osjetili kolike su posljedice prirodnih katastrofa na gospodarstvo na putnu komunikaciju i druge stvari. stoga izuzetno vanim smatram da se i bosna i hercegovina nala meu dravama koje su ratificirale pariški sporazum o klimatskim promjenama kojim su utvrđene ambiciozne mjere i ciljevi za ograničavanje globalnog zatopljavanja. E, s aspekta uloge zakonodavca prioritetno trebamo smatram intenzivirati aktivnosti na kreiranju odgovarajućih zakonskih propisa kako bi na taj način doprinijeli očuvanju životne sredine. Također, s aspekta ekonomskih i proračunskih, pa i socijalnih politika smatram da bi trebalo izdvojiti više novca u budućem financijskom razdoblju za ulaganja u industrijske inovacije koje se temelje na čistim tehnologijama obnovljivim izvorima energije poumljavanju opoarenih podruja kao i izgradnja protupoarnih puteva to je zapravo ulaganje u našu sadanjost našu kvalitetniju i zdraviju budunost klimatske promjene nisu pojave koje neka zemlja moe pojedinačno riješiti, stoga svi skupa moramo pristupiti provedbi zajedničkih ciljeva u borbi s klimatskim promjenama stalno imajući u vidu činjenicu da klimatske promjene nažalost, ne poznaju granice. hvala na pozornosti. And, uh, I enjoy that it's lively. Hvala, doista mi je drago što imamo ovako um, zanimljivu raspravu i raznovrsna mišljenja, a posebice je važno kako će se upravljati tranzicijom i što mi kolektivno možemo učiniti i što sve pojedine zemlje mogu učiniti, kao i za Estoniju ovo je jedan veliki izazov. Da, svakako tu je potrebno novaca, ali kao što su mnogi već rekli, puno je tu sredstava e, dostupno iz e, investicijske banke, fonda za e, pravednu tranziciju, također iz privatnog sektora ili također ili zakonodavstvom ili potrošačkim preferencijama se može postići transformacija. Vidim ja tu puno prilika za pokretanje i poticanje inform, i inovacije, istraživanja i razvoja. Ako smo mi u Europi predvodnik u prema e, ugljičnoj neutralnosti, to će nam donijeti prednosti globalno. Ne radi se samo o postojećim e, tehnologijama koje će nas dovesti do našeg cilja, nego i nove tehnologije koje ja vjerujem da imamo sposobnost e, i znači i povezujući te postojeće i nove tehnologije postići ćemo ono što želimo ići dalje. I što više se bavimo inovacijskom stranom E, tranzicije povezane s klimatskim promjenama, time će više Europa stjecati konkurentnost globalno. Mi smo krenuli kao zajednica za ugljen i čelik, ali došlo je vrijeme da postanemo unija novih tehnologija i znanja. Hvala. Hvala, gospođa Sikut, Estonija, izvolite. Hvala, predsjedniče. Pozdravljam e, predvodništvo Europe na putu do e, ugljične neutralnosti, kao što su rekli kolege, ali mislim da je to prilika i u potpunosti se s time slažem. Posebice zato što već imamo alate e, za potporu istraživanju, razvoju i inovacijama i investicijama u nove zelene tehnologije ili put prema kružnom gospodarstvu. Također EU e, se obezala da na nikoga previše ne padne taj teret, da ne na pojedine e, sektore, na gubitak određenih radnih mjesta ili na kućanstva koje će ponijeti teret e, promjene e, energetskih cijena. No moramo shvatiti dakle i da predsjednica komisije niti parlament niti investicijske banka ne mogu postići ugljično neutralno samo, nego svaki građanin i svaki svaka tvrtka u svakodnevnim odlukama utvrđuju temelj kojim krećemo prema tom ambicioznom cilju. Dakle, ugljična neutralnost ne može biti nešto abstraktno ili udaljeno ili nešto s čime se ne možemo povezati, nego e, nešto što će biti razumljivo i provedivo od strane svih nas. Kao što je rekao kolega iz Filske, znači e, trebamo vidjeti E, što očekuju tržišta. Zelena investicije će se ostvariti ako će se moći isplatiti. I kao što je gospodin Rajder rekao, moramo upravljati očekivanjima građana. Htio bih posebice to naglasiti, a kako bismo mogli postići dakle, promjenu načina života i političku legitimnost tranzicije, ljudi moraju shvatiti i prihvatiti promjenu koju trebamo napraviti. I vidim dakle da nacionalni parlamenti i EU parlament također igraju ulogu u komuniciranju i e, iznošenju nužnosti te promjene pred građana i upravljati u očekivanjima građana, ali to je jedini način na koji zapravo možemo postići ovaj stvarno ambiciozni cilj koji si je s pravom zacrtala Europska unija. Hvala, Italija, gospodin Garvalja, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. E, naravno da trebamo promijeniti naš model razvoja, ali trebamo i rasti da bismo to mogli učiniti. Sada prolazimo kroz teško razdoblje, a to je i bilo tako prije nego što je izbila zdravstvena kriza u Kini. Moramo pogledati opasnosti i e, neke vrste financijskih teškoća. E, trebamo pogledati i, e, i konkurentnost i tržišno natjecanje, paziti da se ne osujetimo ovdje. Dakle, nekoliko pitanja. Koju ulogu vidite za metan, plin metan u ovom području? Posebice što se tiče ne samo e, teških, te, e, teških strojeva nego i e, drugdje. Jer vidjeli smo paradoksalne efekte u Italiji, ne znam za druge zemlje, ali u nekim gradovima se zatvara promet za dizel, što se čini posve besmislenim u tom okruženju. Nadalje, poljoprivreda. Prva linija obrane što se klime tiče su poljoprivrednici. To su ljudi koji paze na naše eh, polja, šume, vode, eh, ribe i eh, ribari da kako. Znači ne smije se niti za cent smanjiti poljoprivredni proračun, inače ćemo smanjiti i zaštitu okoliša. Što o tome mislite? Hvala. Hvala svima. Hvala i na ovoj prilici da zaključimo ovu važnu raspravu, ali nismo ju nimalo zaključili jer još imamo dvoje kolege. Prvo Norveška, gospođa Agrištajn, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi kolege. Hvala što ste pozvali Norveški parlament kao gost na ovaj parlamentarni tjedan. spažljivo smo pratili rad na zelenom planu koji je impresivan i također Uključeno je tu puno predloga koji izravno ili neizravno su relevantni za Norvešku. Norveška je već društvo s niskim emisijama, iako je naša vlada sada prema Pariškom e, sporazumu e, najavila smanjenje emisija za 52 do 55% do 2030. E, kasnije ove godine vlada će podnijeti akcijski plan parlamentu o tome kako postići te ciljeve i nacionalne ciljeve i poveznicu sa EU zelenim planom i e, načelno klimatskim politikama što će sve biti ključni e, pitanja našeg parlamenta ove godine. A što se tiče potrebe za pravednom tranzicijom i da se nikoga ne ostavi na ovom putu, želim podcrtati našu ambiciju, a to je smanjiti emisije ali ne ograničiti ekonomski rast i prosperitet za naše građane. Zahvaljujem. Hvala vam. Te na kraju Mađarska, gospodin Vario, izvolite. Hvala vam. Važni kolege, ja predstavljam tu Mađarsku i ja sam predsjednik odbora za proračune u mađarskom e, parlamentu. Ja nisam htio govoriti sada u ekonomskim terminima, ja sam samo htio navesti jedan primjer. Naravno da pozdravljamo ovaj dogovor posebice ako će taj dogovor, taj plan uključivati tih 50 nijansi zelene. Ne želim uh, vam pohvatiti zadovoljstvo koje osjećamo svi što se tiče tog plana, ali želim reći da su nam za to potrebni novi gospodarski modeli. A s tim u vezi se javlja jedno pitanje. Hoćemo li uh, poduprijeti radna mjesta ili ćemo spasiti planetu. Dakle, što ćemo napraviti u jednom slučaju ako uh, neki indijski ulagač uh, želi uložiti u Australiju i tamo otvori najveći rudnik ugljena u toj državi i ako onda u tome e, sudjeluje neko poduzeće iz Europske unije. Došlo je do prosvjeda primjerice u ovakvom slučaju, ali zapravo se postavlja to pitanje što ćemo odabrati, e, planetu ili rada mjesta. što da napravimo onda u e, takvom slučaju? Hoćemo li spasiti radna mjesta ili ćemo spasiti planetu? Hvala vam na pažnji. And Hvala vama i dopustite meni da kažem par riječi na kraju ove važne rasprave na ovu temu. Naravno, e, svi smo zabrinuti za to kako ćemo e, zemlju ostaviti našoj djeci, posebice suočni sa dramatičnim e, klimatskim promjenama diljem svijeta. Klimatske promjene već sada utječu i na migracije preko kontinenata i promijeniti će i već mijenjaju socioekonomski i politički krajolik diljem svijeta i u Europskoj uniji. A to e, Europskoj uniji daje jedinstvenu priliku, ali i odgovornost da postane globalni predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena, ali i da postane predvodnik u pametnim rješenjima i novim tehnologijama potrebnim za to. Nismo čuli brojne razloge e, danas zašto bi e, to e, trebalo biti rezervirano samo za zelenu ljevicu ili za nekoga drugoga. Jer na kraju to će biti važno za sve i za bilo koji dio spektra. Ja sam ovdje konzervativan, ali zabrinut sam za budućnost naše djece, budućnost zemlje, za podizanje razina mora, za pitku vodu i sve ostalo. Želio, želio, bih i da moji unuci znaju što su godišnja doba, a ne da čitaju o tome u udžbenicima. Ali za to ne možemo biti sami, moramo privući naše zapadne kolege i saveznike Sjedinjene države, te također trebamo potporu najvećih trgovinskih partnera Kine, Indije i Rusije koje treba uključiti. Vodstvo znači da trebamo novcem potkrijepiti ono što deklariramo. Mnogi su to danas rekli, ali ne smijemo žrtvovati konkurentnost Europske unije za ono što sam rekao a, e, pametne, ali e, i e, daleke strateške ciljeve. I ne smijemo dopustiti da samo naše tvrtke i naše male i srednje tvrtke plate cijenu toga. Moramo biti globalni predvodnici, ali također moramo uključiti partnere i dobiti globalnu potporu. Mislim da moramo djelovati snažno i hrabro, ali pametno i trezveno također. Pa djelujemo onda svi zajedno po pitanju e, agende klimatskih promjena i u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima iskoristimo svi naše političke prijatelje i partnere diljem svijeta za to. Hvala i time sada predsjedanje dajem e, gospodine Merejt. Izvolite, gospođe Merejt. E, nisam. Evo sada ću dati priliku našim e, uvodničarima da odgovore. E, mislim da je ovdje bilo jedno zanimljivo pitanje koje se e, provlači kroz sve. Možemo li postići sve? Možemo li imati sve? I boriti se protiv klimatskih promjena, odgovoriti na zahtjeve društva i potrebe društva. Mislim dakle da je i ovdje još jedno pitanje s moje strane. Je li politika kakvu poznajemo uopće prikladna za ovu novu eru? Molim me možda uvodničare da se ne koncentriraju samo na to naravno nego da možda samo naznače neki odgovor. I treće naravno svi smo mi voljni ali jesmo li sposobni to ćemo vidjeti. Treba nam možda nešto poticaja, vidjeli smo e, i kolektivno dakle i u Europskom parlamentu i u nacionalnim parlamentima da krenemo tim hrabrim korakom daljem. Evo, ko želi prvi odgovoriti možda obrnutim redoslijedom, gospođa Navaro. Hvala, ja ću se sotočiti na ono pitanje koje smo zadnje dobili zapravo u našoj novoj e, energetskoj politici koju smo usvojili prošlog studenog. Rekli smo da nećemo financirati zemni plin počevši sa krajem 2021. E, godine. Mi smatramo da moramo se naše napore u one energetske projekte koje će više e, doprinijeti dekarbonizaciji gospodarstva u budućnosti. Mi svačamo da je zemlji plan, plin važan u toj tranziciji, ali mi se želimo sotočiti na dugoročnu perspektivu i želimo e, iskoristiti naša, e, naša, naše vrlo ograničene resurse na one energetske projekte koje koji će više podupeti napore u smislu dekarbonizacije. I kao zaključna primjedba mogu reći da je Europska investicijska banka, banka koja se vodi političkim mjerima, ali isto tako smo i oni koji moraju preuzeti političke mjere koje su ili drugi, a vi kao parlamentarni zastupnici su oni koji trebaju zadati naš smjer. Naši znanstvenici nam kažu pod našim najboljim znanstvenim saznanjima da je, ono što da je to ono što moramo napraviti. Znamo da je to teško, ali ako razmišljamo dugoročno gledano, onda je to možda nešto što moramo napraviti za budućnost e, našeg društva i e, planeta Zemlje. Hvala. Hvala, gospodin Rajder, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ovo je bila vrlo ohrabrujuća rasprava. Ja sam se tijekom rasprave jako optimistično sjećao i bilo bi šteta da sada pomalo pokvarimo taj dojam jer mislim da je smjer kojeg se je zadala Europska unija e, svakako dobar smjer, da je ova razina ambicije svakako opravdana i da je to moguće napraviti. Da, to je moguće napraviti. Stoga mislim da ne bismo trebali sada ponovno pasti natrag u to razmišljanje da doista moramo izabrati u toj jednoj široj slici između toga da s jedne strane imamo gospodarski rast i radna mjesta, a s druge strane zaštitu planete Zemlje. Ova tranzicija o kojoj mi govorimo je svakako jedna tranzicija bez presedana što se tiče cijelog tog omjera. Čuli smo i od e, rumunskog kolege da je to doista težak naporan rad i da tu imamo dva važna obilježja za tu tranziciju. Kao prvo, mi tu tranziciju sada moramo provesti, dakle na to nas tjera zemlja, nemamo izbora, e, sada smo u takvoj situaciji da moramo to provesti. I kao drugo, mislim da ne bi smjeli zaboraviti na to da je ta tranzicija u skladu sa drugim velikim tranzicijama u našem društvu, sa digitalnom tranzicijom, sa demografskom tranzicijom također sa e, društva koji se bave, bavi čelikom i um, ugljenom je vrlo zanimljivo preći sada na jednu tranziciju e, koja se bavi potpuno drugačijim sektorima, ali to je nešto što nam neće samo uh, zakomplicirati život dugoročno gledano, nego ga učiniti i zanimljivijim. A znam da će zapravo globalna perspektiva sada iz ove rasprave ticati se Sjednih američkih država. Što je sa onim drugim državama koje neće igrati sukladno tim pravilima? To je nešto o čemu je Europska unija jako zabrinuta i gospodin Milošević je rekao da trebamo ponovno vratiti e, SAD e, za naš stol. Ali što je sa ostatkom svijeta, sa svim onim državama e, koje su u razvoju, koje gledaju na Europsku uniju za pomoć, koje očekuju da će Europska unija pomoći i u njihovim transformacijskim procesima, a mnoge države su slabije opremljene za provođenje takve tranzicije od onih država koje su ovdje zastupljene u ovom parlamentu i mislim da na to ne bismo trebali zabraviti napraviti da ih ne bismo trebali isključiti iz tog važnog procesa. Hvala gospodin Karni. Hvala tri točke. Kao prvo jedno specifično pitanje koje mi je postavljeno o TCFD-u i zapravo se pitanje ticalo toga znaju li uopće ljudi za to, znaju li tvrtke za to. Pa ja vam mogu reći da svako veće javno poduzeće u Europi i u svijetu zna za to. Više od tisuću njih je potpisalo, spomenula sam e, onih 135 e, e, bilijuna američkih dolara imovine u smislu poduzeća koji su tražili objavljivanje informacija. To je nešto što će se onda preliti na manja i privatna poduzeća, ali to isto tako i nešto što znači da možemo s time ljudima omogućiti da oblikuju taj cijeli proces i to se zapravo upravo sada i događa u Europi. Europa će utjecati u oblikovanju svega toga sa primjerice inicijativom o nefinancijskom e, e, izvješćivanju e, koja će se odvijati ove godine. Tu ćete odlučiti sljedeće korake i u potpunosti u vašim rukama odlučite o tome što će dobro funkcionirati, ali zapravo se radi o jednom pitanju za tvrtke, naime što će oni učiniti u tom okviru kojeg je donijela Europska unija i su, koje su donijele i druge mnogobrojne države, to je da se prijeđe na nultu stopu emisija. Drugo pitanje tiče se središnjih banaka i toga shvaćaju li one to? Postoji 50 središnjih e, banaka u toj skupini. E, Europska središnja banka i e, Bank of England su u tome. Imamo dvije trećine emisija globalno gledano koje su pokrivene s time, dakle i kinezi su to uključeni i tako dalje. Mi sada gledamo kako možemo smanjiti rizike. Najveći rizik financijskom sustavu to smo zapravo shvatili u globalnoj financijskoj krizi, je to da se odgađa i da se onda odjedno mora e, prilagoditi klimatskim promjenama. Europska unija sada pokušava upravo smanjiti taj rizik, a e, gospodarske prilike su nešto što bi trebalo usporediti sa financijskim i gospodarskim troškom nedjelovanja ili kasnog djelovanja. I vrlo kratko moje zadnje dvije točke postavljaju vrlo važno pitanje e, toga e, što su Amerikanci sada izvan e, kopa i pitanje konkurentnosti sa drugim gospodarstvom na svijetu. Trebamo se postaviti sljedeće pitanje. Hoće li Amerikanci um, zauvijek izostajati iz tog procesa i hoće li američka industrija onda ignorirati ove rizike, ove prilike? I pa ja mislim da ne. Mi mislimo da dosta inovativno dolazi iz Europske unije, pa i zbog toga što se standardi ovdje određuju, a to je i veliko tržište za američka poduzeća koja djeluju globalno gledano, a isto tako i u ovoj mjeri u kojoj Europska unija vodi u svemu tome, to je nešto što daje EU uniji komparativnu prijednost. Dakle, tu se razmišlja o tome koji sektori, posebice industrijski sektori, i evo metan recimo je talijanski kolega spomenuo, i ja sam mislio da će se Italija više zatočiti na vodik, e, uzevši u obzir da tu postoje određene prilike za talijansku industriju na području vodika i za cijelu Europsku uniju općenito, e, što se tiče korištenja, skladištenja e, ugljika i da postoji mnogo brojni drugi sektor, gdje je Europska unija predvodnica gdje postoje važne prilike za napredak, a Amerika bi tu možda mogla čak i zaostajati za Europskom unijom. Ne, bih, e, ne bi trebalo posjeniti te razmjere i te prilike ovdje na vašem teritoriju. Što se tiče rasta i politika, rast nije rast ako nije održiv. To smo naučili e, prije finanske krize. Imali smo e, elemente rasta od kojih smo mali odustati i e, potrebno nam je bilo deset godina da se ponovno vratimo na isti put. Znači rast neće biti pravi rast ako ćemo samo odgoditi ove mjere i onda ih morati provesti još i brže. No kao što je jedan kolega rekao, moramo to ne samo dobro znati objasniti, već isto tako to znati ispustiti na lokalnu razinu, što znači da imamo doista javno sudjelovanje u svemu tome i individualno sudjelovanje i mislim da to moramo instrumentalizirati kao što ste rekli. A to je onaj politički izazov što znači da da, mora biti jasno da postoji plan, taj plan mora e, se moći izvesti ali mora ga se isto tako znati e, pretočiti u e, opipljive stvari za ljude koji onda mogu imati taj osjećaj da su dio rješenja. Mislim da parlamentarni zastupnici to ne mogu vidjeti jer gledaju prema nama, ali evo ovdje je bila skupina školaraca koji su došli eh, prisustovati raspravi i ja vjerujem da bi oni očekivali od nas da eh, ćemo riješiti eh, ovo pitanje u jednom za njih povoljnom smislu. Hvala vam, ja sam doista promatrala e, galeriju posjetitelja i mi e, uvijek cijenimo e, naše posjetitelje posebice mlade ljude jer su oni budućnost. Prije nego što dam ponovno riječ kolegi, želi se još slučajno itko drugi javiti za riječ? Ako ne, onda ćete se morati strpiti i slušati me tijekom jedne minute. Mislim da je bilo doista vrlo važnih sada ovdje primjedbi. Znamo što moramo napraviti, ali napraviti to doista je teže nego to reći. Ne znam jeste li već s shvatila ja dolazim iz Irske i primjerice u mojoj zemlji smo e, prije iskorištavali određene izvore za energiju i mislili smo da je to predivno rješenje. Onda smo shvatili da se s tim u vezi javljaju različiti drugi e, problemi i sada e, razmišljamo o tome da se, to zaustavi. I to je ono što je rekao i e, uvodni govornik. Dakle, ono što je lokalno je vrlo važno. Ako se to na lokalnoj razini ne prihvati, onda ćemo biti prosvjede. Što će onda odgoditi cjelokupni proces i onda sve ovo sa rastom neće uspjeti. Supredsjedatelji i ja smo već o tome raspravljali. Moramo vidjeti kako će politika funkcionirati u cijeloj toj novoj dinamici. Jer mi radimo u političkim ciklusima koji traju nekoliko godina. Ovo su dugoročne teme. I stoga može biti teško tijekom jedne intenzivne političke rasprave govoriti o dugoročnoj perspektivi i koliko će to biti jednom dobro za nas ako danas osjećamo to jako bolno u našim životinjama. Mislim da nismo još prilagodili naš način rada tome. E, kad kad si mislim da bi možda radije bila e, zaposlena u središnjoj banci, kad mi se to čini jednostavnije, ako najvjerojatnije nije. Čini mi se da je politika dakle fragmentirana i da ljudi glasuju na najrazličitije načine i onda se okupe i pokušaju naći konsenzus. I ovaj Europski parlament u kojem se mi nalazimo je zapravo i sama ta srž politike donošenja konsenzusa gdje nitko ne gubi i nitko ne pobjeđuje, a svi istovremeno napredujemo. Dakle, to je rasprava koju možemo odvoditi za jedan drugi e, dan. Poljoprivreda je spomenuta jednom, a to je nešto što je meni vrlo važna tema i poljoprivredi je potrebna ta tranzicija, a znam da taj čitavi sektor osjeća trenutno e, jako veliki stres, oni osjećaju kao da su oni meta toga, a zapravo bi ih trebali uključiti u sve to i stoga se nadam da možemo onda se i ovdje ujediniti kao e, zastupnici koji smo u odboru za okoliš i odboru za poljoprivredu i zajedno na tome raditi jer to neće moći postići svatko zasebno. To se odnosi i na našu industriju, mislim da je tu polski kolega iznio dosta važne primjedbe. Ja sam smatrala da je ova rasprava vrlo važna zato što nam je vrlo važno imati taj dijalog s nacionalnim parlamentima. Ja to konačno stalno i ponavljam da moramo moći to u budućnosti može još i bolje raditi, da imamo bolju još razmjenu ideja i da vidimo koje su za nas ključne teme, neovisno o tome u kojoj ste stranci ili u kojem klubu zastupnika. Ovo je naše zajedničko odredište i naš zajednički politički cilj. Ja sam vrlo dobra uh, u ispunjavanju vremena, ja to jako dobro radim i vrlo mi je drago što je sada ovdje kod nas pristigao uh, naš povjerenik pa ga pozivam da nam se pridruži. Može, može sjesti tu kraj gospodina Karnija na panelu. I stoga sada pozivam gospodina Dombrovskisa koji je izvršni potpredsjednik komisije da nam se pridruži i on će nam govoriti o održivom e, investicijskom planu za Europu. Um, Kažu mi da će naši e, uvodni goničari nas napustiti. Ako to morate učiniti, molim vas da to učinite sada. Hvala svim govnicima i možda da im zaplješćemo, to bi bilo lijepo. Dobro, evo imali smo e, kratki trenutak za slikanje za povijesnu evidenciju našeg današnjeg rada. Evo, e, dolazi nam gospodin Dombrovskis. Upravo smo sada raspravljali gospodine Dombrovskis o tome kako u fragmentiranom političkom krajoliku se baviti klimatskim promjenama. Sada izvolite, vaša prezentacija, e, imate riječ. Uh, Madam Chair, uh, Uvaženi zastupnici europskih i nacionalnih, europskih nacionalnih parlamenta. Prije mjesec dana došao sam u Europski parlament prezentirati investicijski stup uh, Europskog zelenog plana i drago mi je što sam ponovno ovdje ovaj puta se mogu obratiti i zastupnicima nacionalnih parlamenta. Danas je klimatska promjena na vrhu, e, samom vrhu popisa zabrinutosti naših ljudi. Kao i zabrani predstavnici u vašim parlamentima, vi ste upravo iznijeli te zabrinutosti e, na političku agendu. Također, igrate i važnu ulogu u tome da osiguramo e, ispunjavanje očekivanja ljudi. Sa svakom godinom koja prolazi, dokazi o globalnoj klimatskoj krizi sve više su očigledni i ne daju se zanemariti. Prije mjesec dana Svjetska meteorološka organizacija potvrdila je 2019. godinu kao drugu najtopliju godinu u povijesti. U prosincu znanstvenici su rekli da je Grenland sada gubi ledeni pokrov sedam puta brže nego u 90. Taj trend čini se da se nastavlja i ove godine. Prošlog mjeseca, prošli sjećanj, dakle prošli mjesec bio je najtopliji sjećanj u zabilježenoj povijesti prema Nacionalnoj oceanskoj atmosferskoj administraciji, a e, prošlog tjedna e, temperatura u Antarktiku po prvi put e, ikada do postigla više od 20 stupnja Celzijusevih. Mogao bih vam iznijeti puno takvih sličnih primjera, ali kratko ništa od ovoga ne smije se ignorirati hitnije nego ikada da djelujemo. Upravo zbog toga je borba protiv klimatskih promjena na vrhu agende Europske komisije za sljedećih pet godina. Zeleni plan ukazuje na našu odluku i predanost da postanemo klimatski neutralni do 2050. a što će biti izacrtano u prvom europskom klimatskom zakonu. Za to je potrebno nikad ranije viđena modernizacija i transformacija i to masovna. E, Rašen, e, vrlo e, široka restrukturiranje industrijska promjena dogodit će se u svim EU zemljama, u svim sektorima, u razvoju alternativama sa nultim emisijama koje će zamijeniti različna tehnologije, no to neće biti jeftino. Kako bismo ispunili klimatske i energetske ciljeve za 2030. treba će nam dodatnih 260 milijardi eura godišnje. Ako podignemo ambiciju za srezavanje emisija, treba ćemo još više sredstava za financiranje zelene transformacije. Međutim, trošak nedjelovanja i katastrofalne posljedice bile bi i puno više. Kako bi zeleni plan postao stvarnost, potreban nam je solidan financijski plan. Zato smo upravo e, donijeli investicijski plan za zeleni plan, našu stratešku viziju za podizanje održivih investicija u sljedećoj desetljeću. To je održivost u samom e, srcu naših investicija, povezuju se nove inicijative politike i postojeći instrumenti uz e, promjenu načina razmišljanja. Uz vašu potporu e, možemo poslati jasan signal javnim tijelima, tvrtkama i investitorima da moramo pri investicijama razmišljati zeleno. Investicijski plan dati će nam stvarnu financijsku snagu i stvoriti barem jedan trilijun e, investicija. E, a e, sljedeći EU proračun predvodit će primjerom i o dati će barem jednu četvrtinu svih e, investicija za potporu klimatskom djelovanju. U sljedećem desetogodišnjem e, razdoblju to će biti 503 milijarde eura. To je veći udio europskog javnog novca nego ikada ranije. To će pokrenuti i daljnjih 114 milijardi nacionalnog sufinanciranja za klimatske i okolišne projekte. Naš investicijski program Invest EU više će se fokusirati na održivost. Prikupiti će oko 279 milijardi eura privatnih i javnih sredstava za klimatske i okolišne investicije između 2021. i 2030. Obzirom da EU koristi EU e, proračunsko jamstvo da privlačenje drugih investitora, to može omogućiti javnim sredstvima dodatnu snagu i time javna garancija može na najbolji način iskoristiti javna sredstva za javno dobro. Jamstva će omogućiti Europskoj investicijskoj banci i drugim financijskim institucijama da investiraju u više rizično održive projekte i to će privući privatne investitore. Osim e, EU proračuna, korištenje inovacijskog i modernizacijskih sredstava dogodit će se i u schemi trgovanja emisijama CO2. Uvaženi zastupnici, Europa je na e, rubu najvažnije transformacije ovog stoljeća, ali ona će funkcionirati samo ako bude poštena i primjenjuje se na sve. To je upravo svrha mehanizma za pravednu tranziciju koji je zamišljen kako bi dao 100 milijardi eura tijekom e, sljedećeg e, dugoročnog i EU proračuna. Fokusirat će se na ljude i regije koje se oslanjaju na fosilna goriva i ugljično intenzivne procese, na primjer e, one regije koje žive od ugljena, a u tranziciji su na primjer. To će pomoći diversifikaciju i stvaranje radnih mjesta sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom za radnike kako bi se mogli ponovno integrirati u tržište rada. Sve zemlje članice mogu pristupiti ovom financiranju koje će se fokusirati na područja koja su najvećem, pod najvećim socioekonomskim utjecajem tranzicije, to će sve biti i predmetom rasprave između komisije i dotičnih EU e, zemalja. Međutim, mehanizam za pravilnu tranziciju ne, nije samo novac i vještine, nego će dati i tehničku potporu zemljama, članicama i investitorima, uključiti zajednice, lokalna tijela, socijalne partnere i udruge civilnog društva. Također, e, to je naše obećanje solidarnosti i poštenja i vjerujem da se mogu E, osloniti na parlamentarnu potporu kako bi ova inicijativa bila stavljena u dijelo što je prije moguće. Što se tiče financiranja, javne financije ne mogu pokriti e, cijeli trošak zelene tranzicije u Europi, nego ćemo se morati osloniti na privatni sektor kako bismo postigli cilj klimatske neutralnosti. Javne financije trebaju predvoditi ovim putem, ali privatni sektor morati će se ovdje uključiti. Sa više od 100 bilijuna eh, eura ovaj sektor ima veliki potencijal za zelene investicije. No, banke, osiguravatelji investicijski fondovi također moraju identificirati jasno što je zeleno. Zahvaljujući novom, eh, novoj taksonomiji, odnosno eh, sustavu za klasifikaciju, to će im biti lakše to time će se moći e, utvrditi one aktivnosti koje su okolišno utvrdive. Naravno, sad kad smo utvrdili temeljna načela, sustav treba stupiti na snagu. No, e, prije nego što se to dogodi, drago mi je što tvrtke i tržišta već koriste naš rad na ovom sustavu kako bi ispitale situaciju. Kada bude dovršena, to, ta će taksonomija biti temelj e, standarda za EU zelenu dionicu i eko oznake za maloprodajne investicijske proizvode. Kasnije ove godine prezentirati ću novu održivu financiju, strategiju financiranja uključujući reviziju direktiva o nefinancijskom izvještavanju. To je važno jer tvrtke moraju davati odgovarajući pouzdane informacije o održivosti svojih aktivnosti. Potrebno je također imati jasne standarde izvještavanja za tvrtke i stoga komisija podupire proces za razvoj europskog nefinancijskog standarda izvještavanja. Bolje korporacijske informacije omogućit će sudionicima u tržištu da bolje e, objasne održivost investicija klijentima te uspostavu standarda i oznaka za održive investicijske proizvode. Uvaženi zastupnici, jedna je stvar e, prikupiti sredstva za financiranje klimatske ambicije, ali drugo je utvrditi pravu po regulatornu i zakonodavni okvir. To je ključno za usmjeravanje investitora prema održivim investicijama te također za upućivanje kućanstva kako se ponašati kao i tvrtki. Na primjer, predlažemo e, propise o zelenoj javnoj nabavi do 2021. prilagodit ćemo e, propise o državnoj potpori Europskoj uniji, a u javnom sektoru i u radu sa EU vladama pogledat ćemo i e, napravit ćemo mjerila za zelene prakse e, budžetiranja. Ove godine po prvi puta europski semestar će biti uključiti održivost u izvještavanje po zemljama. Nadam se da sam vam uspio prikazati što želimo postići s našim planovima za održivo financiranje. Ja e, investicijski plan zelenog plana vidim kao način e, za financiranje šire europske bitke o klimatskoj promjeni. Naša strategija je ona duboke transformacije kako bismo zaštitili naše okruženje, modernizirali naše gospodarstvo za održivu budućnost, jačali investicije za najkonkurentnije tehnologije te dali našim ljudima bolju kvalitetu života. Što više privučemo održive financijske tokove, time ćemo više stvoriti radnih mjesta i rasta i očuvati i zaštititi naš prirodni svijet što je više moguće. Hvala vam na vašoj pozornosti kao i na potpori u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala vam eh, što ste nam se pridružili i održali ovo detaljno izlaganje o strategiji za ulaganja. Sada dajem riječ gospodinu Mehel Baku iz Bundestaga koji za nas ima jednu pozivnicu. Imate riječ. Poštovana gospođo predsjedavajuća, hvala vam lijepa što ste mi dodijelili riječ. Dragi kolege, dragi kolegice, Htio bih iskoristiti ovu priliku te vas u ime cijelokupnog izaslanstva Njemačkog Bundestaga srdačno pozvati na sljedeći e, interpelni sastanak u Berlin. 12. i 13. desetog ove godine će se održati ta konferencija u zgradi e, Reichstaga. Trenutno pripremamo za vas jedan vrlo privlačni program u svim ovim aktualnim e, temama sa zanimljivim govornicima, a posebice se nadamo da će i biti prisutna i e, predsjednica komisije gospođa von der Leyen koja dolazi iz Njemačke. Veselimo se e, vrlo živahnoj raspravi sa svima vama te će nam biti drago vas sve vidjeti e, vesele i e, aktivne u belinu te vas moći pozdraviti e, do tada i vidimo se ponovno u belinu i dobrodošlica svima tada. Hvala najljepša na upućenom pozivu, svakako ćemo to zabilježiti u svoje rokovnike Vrlo smo učinkovito iskoristili vrijeme jutros, pa zato sada imamo priliku za kratku stanku. U 12.20 će nam se ponovno pridružiti e, predsjednik Sasoli za na iznimno važnu zajedničku fotografiju. Dakle, molim vas da se vratite u e, prostoriju u 12.20, nakon čega ćemo e, imati zajedničku fotografiju te ići na ručak. Hvala svima na doprinosima, sada idemo na kratku stanku. ladies and gentlemen please if you want to take your place for the family picture it would be nice thank you very much. mesdames et messieurs vous pouvez vous avancer vous approcher vous resserrer afin que nous commençons. možete prići sjesti i e, idemo se slikati. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dame i gospodo, za zajedničku fotografiju molim vas da se pridružite prvim redovima i da se stisnete što više možete. Zajedničku fotografiju ćemo dakle uzeti ovako u ovoj širini odavde i stoječki. E, dvoranski poslužitelji će vam e, pomoći. E, ako imate bilo kakvih problema, pitajte njih za pomoć i molim predsjednike da budu u prvom redu.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 dear colleagues dear colleagues perhaps the most important announcement or reminder Dragi kolege, možda samo najvažnija informacija, a to je da ćemo za minutu ili dvije poslužiti ručak i to je u Jehudi Menuhin prostoru. Dakle, ako izađete ovdje iz dvorane, ispustite se na Kadminu 1, uživajte. Hvala vam.